Good afternoon, ladies and Dobar dan, dame i gospodo. Mogu li zamoliti da sjednete na svoje mjesta? Our program Naš današnji dnevni red je vrlo gust. Pa ću e, tražiti e, da jednu minutu samo imamo za govorenje zato što smo već, što već kasnimo 10 minuta. Hvala lijepa. Možemo započeti sa našim e, sastankom odbora Ređi sa usvajanjem dnevnog reda. Ima li možda kakvih primjedbi e, na dnevni red? Nema. Zato mislim da se možemo složiti da je dnevni red usvojen za naš sastanak. Drugo, Odobrenje nacrta zapisnika sa sjednica od 20. lipnja, 25. lipnja i 10. srpnja 2018. To je na raspolaganju na internetu. predlažem da kao obično, osim ako nema prigovora tijekom ovog sastanka, da se ti zapisnici smatraju usvojenim. Nemam nikakve obavijesti predsjedateljice, samo moram reći da mi je drago što vas sve ovdje vidim i nadam se da ste imali lijepi godišnji odmor, da ste se lijepo proveli kod kuće, putujući svijetom i sada smo puni energije za našu, eh, naš ovaj dio, eh, jesenski dio parlamenta. Želim vam uspjeh ovih mjeseci. To je moja jedina najava za danas. Možemo sada nastaviti sa izmjenom uredbe broj 1303 e, iz 2013. u pogledu sredstava za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju i ispravak te uredbe u pogledu sredstava za cilj ulaganje za rast i radna mjesta. 28. lipnja Komisija je podnijela novi prijedlog da se izmijeni e, sadašnja uredba o zajedničkim odredbama. E, ta e, izmjena se sastoji kao prvo od prijedloga da se neke, neki od odobrenih sredstava za inicijativu za zapošljavanje mladih prebaci na 2018. To je, to to je dogovoreno tijekom pregovora između parlamenta i vijeća za E, proračun 2018. Radi se o značajnom povećanju od 116,7 milijuna što nas dovodi e, do e, konačnog proračuna za inicijativu za zapošljavanje mladih 2018. na 350 milijuna. Drugo prijedlog ispravlja neke brojke iz članka 92. stavka 1. uredbe o zajedničkim odredbama jer neke brojke koje su e, unesene izmjenom e, uredbe su bile netočne. Dakle, e, pred, izvjestiteljica pred, pred predlaže da se e, s time e, bavimo pojednostavljenim postupkom bez amandmana. Nacrt izvješća je podijeljen zajedno sa dokumentima sa sastanka svih e, članovima odbora Ređi. Ima li kakvih prigovora? na ovu uredbu da se koristi pojednostavljeni postupak za usvajanje te uredbe. Ne, hvala. To znači da smo prihvatili prijedlog i odobrili prijedlog komisije bez amandmana. Ne trebamo glasovati o tome. Hvala vam lijepa na ovom izuzeću. Sada je vrijeme za e, glasovanje. Nemamo drugih komentara. Dakle, dolazimo do glasovanja. Moram pripremiti svoju karticu. Započet ćemo sa glasovanjem o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2019. Svi dijelovi. Mišljenje odbora ređi. Naš izvjestitelj je gospodin Von. Gospodine Von, želite li možda nešto reći? Ne. Dakle, možemo ići odmah na glasovanje. We have number Imamo nekoliko e, tekstova kompromisa. Započet ćemo sa kompromisom broj 1. Ko je za? Ko je protiv? E, Usuzdržani? Usvojen. Idemo sada na kompromis broj 2. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis broj 3. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis broj 4. Tko je za? ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis broj 5. Tko je za? ko je protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis broj 6. ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Kompromis broj 7. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. I sada idemo na konačno glasovanje, na nacrt mišljenjama, elektroničko glasovanje, otvoram glasovanje. And the vote is closed. Otvaram glasovanje i mišljenje je usvojeno. Čestitam gospodinu Vonu. <laughs> Okay. Uh, the second, Drugo današnje glasovanje je vezano uz povećanje, financijske omotnice programa potpore strukturnim reformama i izmjena njegova općeg cilja pod vodstvom izvjestiteljice Ruže Tomašić. Tim za pregovore parlamenta je postigao sporazum u trijalogu 11. srpnja o prijedlogu za izmjenu uredbe 2017 kroz 825 e, kako bi se povećala financijska e, omotnica za program e, za potporu strukturnim reformama i da se izmijeni opći cilj. Ovaj tekst je podijeljen na u elektroničkom obliku članovima zajedno sa dokumentima. Gospođa Tomašić, želite li nešto reći? Izvolite. Hvala lijepa. E, dragi kolege, zahvaljujem na suradnji i razumijevanju vezano za ovo izvješće. Znam da je ovo bilo tehničko izvješće koje je uvelo samo neke manje izmjene, međutim još uvijek e, bih željela da, da imamo više vremena kako bismo uveli sve e, izmjene koje smo predložili. Rok za izmjene je kraj listopada ove godine. Nadam se da ćemo danas usvojiti ovaj dokument. Hvala lijepa. Sada ćemo glasovati. Imamo samo glasovanje da ili ne, elektroničko glasovanje. Dakle, otvaram elektroničko glasovanje. And Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno. Čestitam gospođo Tomašić. Hvala vam lijepa. Dakle, s time smo završili s glasovanjem i možemo nastaviti sa sljedećom točkom dnevnog reda. Započet ćemo raspravu o novom prijedlogu Europske komisije za sljedeće razdoblje. Prva rasprava Zahvaljujući e, gospodinu Ermonu možemo danas započete. To su posebne odredbe za cilj Europska teritorijalna suradnja, Interreg, uz potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj i instrumenta, za financiranje vanjskog djelovanja. Dobili smo prijedlog komisije 29. svibnja. Gospodin Ermon je imenovan e, kao izvjestitelj odbora Ređi za Interreg danas. gospodin Arimon će predstaviti svoj nacrt izvješća. Gospodine Arimon, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Samo jedan kratak vremenski okvir u kojem je pisano izvješće. E, bolje rečeno, početkom srpnja ja sam određen za izvjestitelja, to izvješće, ili bolje rečeno, s Europskom komisijom smo raspravili o ovom izvješću sredinom srpnja, potom sam pisao ovo izvješće u preostala dva tjedna od srpnja i sastavili smo ovo izvješće tako da će za nas kao odbor biti moguće e, uključiti mišljenja svih kolegica i kolega, a što bi se trebalo dogoditi kroz amandmane, pa po prvi puta raspravimo o ovom izvješću i razmatramo nacrt izvješća, s obzirom da sam imenovan u srpnju, evo, već danas je na vašim stolovima, to znači da smo ipak radili pod e, velikim pritiskom nekoliko važnih aktera, smo susreli, ne sve, upravo zbog e, godišnjih odmora, ali smo imali jednu ukupnu uvid i sliku onoga što želimo postići. Kao prvo želim zahvaliti komisiji što je teritorijalna suradnja kao takva e, još uvijek zadržana. To je ipak tekst uredbe i da se ti programi mogu nastaviti. Kad to kažem, onda to moram istiknuti da sam izrazito veliki pobornik e, samog e, programa Interrega jer sam živim e, u trograničnom području i vidim koje poteškoće stanovnici imaju koji eto žive u jednoj državi, a rade u nekoj državi i zbog toga sam ja uvijek na strani onih koji će podupreti te programe jer time možemo zaista puno ostvariti, poglavito u kontekstu našeg današnjeg životnog okruženja u kojoj ideja Europe svakog dana iznova moramo opravdavati i boriti se za nju. Zajedničko djelovanje, prekogranično djelovanje, e, djelovanje više država gdje zapravo ljudi sjede za istim stolom i žele rješavati zajednički probleme, Želim kazati da je to i zapravo najbolje promocija svega onog što mi želimo učiniti e, ako bismo na bilo koji način smanjivali sredstva za Interreg ili skroz ukinuli, to ne bi bilo dobro. Granične regije su zapravo zajednički prostor i cilj ovog izvješća bi trebao upravo biti taj da se zakon tekst promijeni na način da upravo stvarimo taj cilj. Želim ukratko predstaviti što e, u samom tekstu komisijenog prijedloga sam izmijenio ili ono što nisam izmijenio, to bi isto tako mogao spomenuti, no ipak ću se osredotočiti na ono što je promijenio, jedan važan je opsek e, dakle, primjene, mislim da je ključna uloga regija e, taj da mi ipak, e, isto tako je ova suradnja u maritimnim pitanjima, moramo zadržati u samom kontekstu prijedloga. Ta, e, dakle, pomorska suradnja mora biti svakako spomenuta. Dugo vremena je to dobro funkcioniralo unutar interega, Pitanje koje postavljam, zašto ako su stvari bile dobre, moramo išta mijenjati? Mi bismo time otvorili Pandorinu kutiju i Možda ipak e, želimo zadržati taj interreg e, segment i upravo ova dakle pomorska suradnja, maritimna suradnja se nalazi upravo i u postotku naveden u samom prijedlogu. Potom imamo i interregionalni inovacijski segment, e, mm, to je toliko komplicirano da čak ne mogu izgovoriti, to je u sastavnom segmentu petom, Imamo i glasove za i protiv. Ja bih volio da Interreg ostane što jest. Interreg ipak jest teritorijalna suradnja, evropska teritorijalna suradnja, a to treba i ostati. Znači ne želimo E, centralizirano upravljanje, već decentralizirano upravljanje, sve to e, ne možemo pronaći u sastavnom dijelu broj 5. Naravno da možemo raspravljati o tom petom segmentu, međutim to ne smije biti ni na koji način na uštrb svih ostalih segmenata interega, a tu već prelazim i na pitanje proračuna i sastavni dijelovi 1 do 4 mora u svom proračunskom iznosi imati ono povećanje koje je komisija predvidjela. Ja sam u postotku naveo, dakle, i kada pogledamo koji su to onda e, povećanja, to je dolazi do apsolutnog povećanja. Međutim, to nisam smio unijeti u izvješće, već sam mogao samo mijenjati e, same postupke. Ali ako ih preračunamo, vidjet ćemo da je to i ujedno i povećanje samih sredstava. Ako države članice ovaj sastavni dio peti žele kao e, središnje upravljanje od strane komisije, onda za to pak moramo predvidjeti proračunska sredstva zasebna u svom segmentu. E, mnogi od nas koji Interreg e, živimo i koji na licu mjesta ga primjenjujemo e, nisu interesantni samo veliki projekti, već i niz malih projekata, svi oni pay-to-pay, people to people, dakle to su oni mali projekti između samih građana koji se organiziraju unutar tri države. Mm, to je najbolja promocija onoga što činimo i to izravno zapravo ostavlja traga i u pamćenju ljudi i zbog toga mislim da je to jako dobro da je i komisija upravo obuhvatila ove male projekte, projekte između građana i da imamo tu sad jedan fond. To je, kažem, još jednom e, dobra promocija među građanima Europe. Što se tiče sufinanciranja komisija predlaže 70%, mi smo e, povećali na 85%, preinačili to i mišljenja smo da ovo sufinanciranje moraju ipak se pristupiti njima fleksibilnije kako bi se odgovorilo upravo na sve one izazove koji stoje pred nama. Kad je riječ o predfinanciranju, naglasak smo stavili upravo na onaj segment e, na sve one programe koji se provode na licu mjesta, što znači da ono početno vrijeme koje je e, izuzetno složeno, da nam je u tom fazi predfinanciranja potrebno više sredstava. U mom izvješću nisam mijenjao postotak od 6% kako bismo mijenjali iz ovog iznosa strukture. Jednostavno razlog tome što zapravo imamo jednu razinu samih revizija manje, to je onda jeftinije, jer se zapravo time sada nekad se, se to bavio, dakle, eksterni revizori, to sada otpada, a upravo ta sredstva koje preostaju možemo koristiti i mislim da ovih 6% je dovoljno, ali možemo i o tome raspraviti. N plus 2 ja sam preinačio u N plus 3, jer ako ostavimo N plus 2, doći će do gubitka sredstava, što ja svakako želim spriječiti. I još jedna tematika koju su svi spominjali, a to su dakle, regulativa o E, pomoći, izravnoj pomoći, to je i pravno dosta složena tema. Ukoliko to sada ovdje promijenimo, to bi mogu biti presedan i onda bi mogli neki doći na ideju da se te, ta pravila preinače. Međutim, mislim da kod projekata iz e, područja Interega gospodarski opseg, odnosno gospodarska snaga, toliko malo utječe na ukupan gospodarski doprinos neke regije ili neke države, e, tako da ova izravna e, dakle, pomoć koja se plaće može ostati kao izuzetak, e, a ovaj pravni problem koji imamo e, i naravno moramo s tim u vezi kontaktirati i odvjetnike, pitanje je uvijek da li jesu ta sredstva odobriva ili nisu. Gdje god piše Interreg, kaže se da ne treba vršiti nikakve dodatne nadzore niti kontrole. Na samom kraju, kada već govorimo već o preinakama, e, Naravno da stvari nisu sveto pismo kao tako. Mi imamo mogućnosti i svatko može e, unijeti svoje predloge promjena i amandmane i nadam se da ćemo svi biti jedinstveni u svom glasu kada idemo prema vijeću, kako bismo u vijeću mogli pregovarati oko Interega kao takoga i da se ostane ona omnica sredstava koja je predviđena. Što se tiče vremenskog okvira, e, dakle samih e, predaje amandmana, to će biti 10. rujna kao krajnji rok. Ako bi to bila poteškoća, ja ću biti posljednji od onih koji će reći da eto ne možemo dodati još koji dan. No, međutim ne smijemo ni na koji način e, dozvoliti da se sada u cijelosti stvari izmjene, jer nećemo onda moći e, ovo izvješće dovesti do kraja u našem sazivu, a onda znamo kakve su situacije vezano uz pravnu nesigurnost, a isto tako i posljedice na samim E, dakle korisnicima. Stoga se sada već veselim raspravi, a isto tako sam svakako spreman na sve one ideje i sve ono što ćete iznijeti u nekoliko idućih dana, da to sve skupa raspravimo i da kao amandmane uputimo u zajedničke rješenje. Hvala. Pa gospodine sada idemo e, prema postupku. Dati ću riječ izvjestiteljima u sjeni. Imamo i predstavnika odbora regija koji je izvjestitelj na istu temu, gospođa Marija Antoinette Moperto i pokušat ću i njoj dati riječ. Naravno, ovisi o vremenu i disciplini e, svih nas. Također želim vas podsjetiti da kada se radi o ovom e, izvješću slijedimo e, članak 54 zajedno s odborom AFED i Izvjestitelji ovih odbora su također pozvani danas na današnji sastanak. Počet ću sa izvjestiteljima u sjeni i na kraju možemo razgovarati o e, rokovima za amandmane. Možda možemo to malo pomaknuti do 17. rujna ali to ćemo napraviti na kraju rasprave. Dajem riječ izvjestiteljima u sjeni i zamolit ću vam da se držite ograničenja od tri minute ukoliko je to moguće. Hvala. Pa evo ja ću nastojati biti što je to kraće moguće. Hvala gospođo predsjednice na prvom mjestu. Ja bih eh, žila rado, eh, možda je to neobičajeno, ali Paskalu Arimonu zaista zahvaliti i čestitati na ovom nacrtu izvješća. Eh, zaista komisija je dala dobar predložak i tu su unesene mnoge dobre ideje pozitivne su reakcije na komisijin prijedlog. Ono što sam ja uvijek istaknula da ono planirano prenastavljenje zaista je od ogromne pomoći u našim budućim aktivnosti. Usprkos svemu postoje neke kritični segmenti koje, dragi Pascal, mogu ti potvrditi samo ne samo da si saslušao što smo kazali, već i mnoštvo toga je već uneseno i djelovao si, govorio si o proračunskim sredstvima, zaista je tako, Interreg je sve ono što zapravo spaja stanovnike i ljude i dodanu vrijednost Europa kroz sve ovo možemo doživjeti. Fatalna bi greška bila da se na bilo koji način financijski uskrati ovaj program. To se ne smije dogoditi. Nećemo sa manje sredstava eh, učiniti Europu eh, doživljajnijom. Moramo imati barem podjednaka proračunska sredstva kao i do sada. Kao što se ti kazao i iznio, dakle što se tiče ovog eh, pomorskog područja u sastavnicu broj 2, Čini mi se da je to potpuno besmisleno, nemam nikakvo objašnjenja, zato nisam dobila. Ja mislim da postojeće strukture moramo zadržati i moramo ih e, ostaviti kao takve. Još jedno interesantno pitanje koje se i ti spomenuo, Pascal, a to je Interreg inovacijska inovacija. To je zaista zanimljivo, ne zato što je tako teško izgovorljivo ovaj pojam, već i upravo iz razloga što je prijedlog komisije da bi komisija time trebala upravljati. Doista zanimljivo. No, pitanje koje se postavlja zbog čega jedan novi projekt e, koji eto, je milijardu eura naprosto treba biti dodijeljen iz interega. To pitanje moramo postaviti. E, sa manje sredstava bi stvari bile moguće i to dodatnim sredstvima, a ne da se iz Interrega i proračunskih sredstava Interrega naprosto izdvajaju sredstva. Hvala lijepo i na ovom segmentu kada je reč o izravnoj pomoći. Hvala i na tom segmentu iz desete točka i tu svakako možemo nastaviti djelovati. Fond za male projekte, prošli puta sam već i to spomenula, to je izuzetno dobar instrument koji svakako trebamo zadržati. Kao što si ti pozdravio i ja pozdravljam taj prilog komisije. Usprkos svemu, mislim da su ipak moguće preinake, a primjerice stvaranje više fondova, kroz Interreg program e, da ih se koordinira, a ne da se sve skupa provodi kroz pravnu osobu kao što je predloženo. Kofinanciranje, mislim da smo i tu na dobrom tragu i svakako bi ovaj segment trebalo povećati. Još uz ove prijedloge koji su izneseni, ja bih željela e, dati sljedeći prijedlog. Kontrola prve razine i nadzor prve razine sigurno da omogućuje neke druge vrste izvješćivanja. Ja ću s tim u vezi uputiti amandmane, odnosno i u ime svog kluba dati neke amandmane. Tehnička pomoć koja uopće do sada nije spominjana i tu sam razmislila o nekim budućim koracima koji bi bili mogući. Primjerice, zamislivo je da je ukupna kvota grešaka da ju treba povećati. Znamo iz prošlih zbivanja da je to bilo poteškoća, a možda i tu možemo biti malo e, onako širokogrudniji. Još jedno pitanje koje mi morate dozvoliti jer ne znam što bi se time započelo. Naime, e, u jednom specifičnom cilju Interrega više sigurnosti Europe, dakle to komisija spominje u svom razloženju, ti si sam kazao, Pascal, da Interreg jest razmjena susreti i srastanje. Pod ovim pojmom ne mogu ništa zamisliti, jer e, ne mogu zamisliti što bi to trebalo i na koji način sadržajima popuniti ovakvu jednu točku sigurnosti. Možda komisija nam može kazati koje to je ta upravljanje granicama, management na granicama znači. Dobar predlog, Pascal, izuzetno dobar i još oni amadmani koji će stići. Ja jednako tako gledam na stvari. Ako tu imamo jasan, nedvosmisleni, jak mandat, onda ćemo imati i dobru poziciju u pregovorima u trialogu sa vijećem. Gotovo tri minute, ali ne sasvim. Lijepo vas molim, ako želimo doći do kraja dnevnog reda, da budemo svi disciplinirani. Gospođo Tomašić, vi ćete uzeti riječ u ime izvjestitelja u sjeni, da gospodin Keslovski nije mogao doći zamolio me da pročitam njegov govor, tako da me možete slobodno prekinuti ako bude duže od tri minute. Programi Interreg su doveli brojne pozitivne promjene, uključujući širu turističku ponudu i e, bolju pristupačnost graničnih područja, te bolju zaštitu od prirodnih katastrofa. Ovaj program je također doveo do poboljšanja sigurnosti pristupa javnim uslugama. Prema tome, smanjenje sveukupnih sredstava, kao što to sugerira komisija, nema opravdanje. Prijedlog komisije treba poslužiti kao dobra osnova za daljnje pregovore. Posebno je važno da se tu uključe programi koji se provode na vanjskim granicama Europske unije. Osim toga, u ovome prijedlogu se nude brojna rješenja kojima bi se trebala pojednostavniti e, situacija za korisnike institucije. Primjerice, važno je da se zadrži mogućnost primjene e, makrofondova i pojednostavljene metode računovodstva te jednostavnije e, metode za izračun e, odgovornosti i jasnije definiranje nadležnosti institucija koje su uključene u provedbu programa. Osim toga, u ovom prijedlogu komisije govori se i o brojnim problemima, kao i u izvješću izvjestitelja. Mislim da treba podržati sljedeće točke. Povećanje maksimalne razine sufinanciranja Europske unije na 80%, povećanje sredstava za prekograničnu suradnju i vraćanje mogućnosti za provedbu prekograničnih programa na morskim granicama. Osim toga, bilo bi dobro da se poveća godišnji avans, što bi dovelo do bržeg povrata sredstava potrošenih od strane korisnika. Trebalo bi također omogućiti da se dođe do daljnjih pojednostavljivanja pravila. Gospodin Van Winterburger, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih e, prije svega želio zahvaliti na ovom e, izvješću koje smo dobili vrlo brzo. E, tako da čestitam izvjestitelju na tome. Mislim da je ovo vrlo zanimljiva tema. Prekogranična suradnja je nešto što je meni osobno vrlo blisko i mislim da je to možda najvidljiviji aspekt e, djelovanja Europske unije, budući da djelujemo preko granica. Htio bih ovdje istaknuti nekoliko točaka. Ja se već neko vrijeme zalažem za povećanje financijskih sredstava Mislim e, da to komisija treba predložiti. E, isto tako treba istaknuti simplifikaciju u svim segmentima. Mislim da politike treba provoditi na što jednostavniji način. Također mi se dopada ideja osobne suradnje na projektima, osobnih kontakata. Isto tako je ključno da projekti doista imaju europsku dimenziju te da se mogu provesti u djelo i da se na taj način generira dodana europska vrijednost. Htio bih spomenuti još nekoliko aspekata. Spomenuli ste sufinanciranje, odnosno povećanje razine na 85%. Mi smo prošli kroz krizu oni koji provode projekte su se obvezali na 70%, mislim da je to sasvim dovoljno, međutim potrebna nam je viša razina investicija. Tako da treba doista vidjeti tko je tu zapravo uključen u čitav proces. To su možda javne vlasti, ali možda i ne. Kriza je iza nas, tako da bi e, apsorpcija sredstava trebala ići glatko. Imam još samo 50 e, sekundi. Htio bih reći da je ovo važna sastavnica kada je riječ o inovacijama. Mi smo zajedno sa svim koordinatorima bili u SAD-u i svi su se vratili iz SAD-a doista pod velikim dojmom s obzirom na globalni vrijednosni lanac e, gdje je posebno naglasak na visokoj tehnologiji. Sada se e, pokušavam posvetiti nekim drugim aspektima u sklopu Interrega. Mislim da ne trebamo odustati od svega, trebamo tu provesti e, neke lekcije koje smo naučili iz drugih misija. No ono što je sigurno je da se trebamo osredotočiti na bolju povezanost između e, tehnoloških tvrtki i regija gdje su, koje su tehnološki najrazvijenije. Primjerice Valonija, zatim Nizozemska i neke regije u Španjolskoj. Mislim da trebamo naprosto zasukati rukave, iskoristiti ova sredstva da e, eksperimentiramo sa onime što je komisija predložila. Dakle, riječ je o interregionalnoj provedbi pametnih inovacija. Nadam se da nisam predugo govorio. Hvala, gospođa Anderson nije ovdje, koliko vidim. Ne znam, javlja li se netko u njezino ime, čini se da ne. Riječ ima gospodin Rope. Izvolite, vi ste izvjestitelj u sjeni i molim vas da se držite vremena od tri minute. Hvala lijepo. Ova tema o kojoj danas raspravljamo je usko povezana i s nekim drugim pitanjima. Ovdje je reč o razdoblju od 2021. do 2027. i o rezovima u proračunu, to je vezano uz socijalnu koheziju, poljoprivredu i tako dalje. Komisija pokušava dati rješenje za ovu situaciju zajedno s državama članicama i postavlja se pitanje hoćemo li e, samo ostati na riječima ili ćemo prijeći na dijela. Mislim da je ovo izvješće vrlo jasno i dobrodošlo. Evidentno je da je ovaj program od velike koristi za sve države članice. E, zahvaljujući Interregu rješavaju se neki problemi koje nije moguće riješiti drugim programima. Prema tome, jasno je da trebamo zadržati istu razinu financiranja Moram priznati da me rastužuje što sada govorimo o novim problemima, a ne govorimo o novim modalitetima za njihovo rješavanje. Ovdje se samo govori o financijskim sredstvima kojima već raspolažemo. Države članice zajedno sa regijama i ostalim partnerima izdvojili su vrijeme kako bi kreirali te programe, na njima se i dalje radi, regije imaju, su izradile svoje strategije, tako da ako mi odjednom smanjimo dotok financijskih sredstava, to će se odražiti, odraziti na brojne dionike i zapravo će propasti već uloženi napor. Iz tog razloga mislim da bismo trebali pokušati uvjeriti države članice da izdvoje dodatna sredstva ne bismo se trebali koristiti samo onime čime već raspolažemo, trebamo pokušati doći do dodatnih izvora financiranja. Mislim da nas ovakav stav neće dovesti nikamo. Trebali bismo biti složni i ja uistinu podržavam stajalište da je ovaj program nužan, da je vrlo koristan. Ja sam imao i vlastito iskustvo s tim programom i moram priznati da provedba Interega nije tako jednostavno kao kod nekih drugih programa. Iz tog razloga bismo trebali osnažiti suradnju s partnerima. S druge strane, suradnja među državama članicama i među regijama povećava našu složnost i omogućuje nam da steknemo više iskustva, tako da mislim da je tu postoji jedna jasna dodana vrijednost. Ovaj program također e, privlači investicije i omogućuje razmjenu dobre prakse. Nadalje, riječ je o programu koji je od velike koristi budući da se tu rješava čitav niz različitih problema. Partneri kada se sastanu e, razgovaraju o različitim temama i problemima i smatram da će mišljenje odbora regija također biti relevantno. Zato mislim da trebamo zadržati istu razinu financiranja kao i do sada. Hvala. Gospođa Damato nije ovdje, nema nikoga iz njezinog kluba tko bi mogao uzeti riječ u njezino ime, tako da ćemo ovdje stati e, sa izvjestiteljima u sjeni. Imam još dva zahtjeva za riječ. Gospođa Katajnen je zatražila riječ. Izvolite. Hvala. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja ću govoriti vrlo kratko. Ovaj prijedlog komisije koji se odnosi na regionalnu suradnju izazvao je prilično e, iznenađenja i mislim da je vrlo složen i ne pomaže u tome da se poveća transparentnost. Tu se postavlja i pitanje pomorskih regija i suradnje. No, neovisno o tome, želim zahvaliti izvjestitelju na izvješću i e, želim mu zahvaliti na tome što je ukazao na probleme. Dobar dio europske granice je na moru, tako da je tu potrebno imati poseban pristup. A zatim tu je i tu se i postavlja pitanje petog dijela. Mislim da tu ima nekih zanimljivih ideja. Možda bi nam komisija mogla reći nešto više o tom novom dijelu, toj novoj sastavnici, dakle što bi to točno bilo. I može li to biti istinski instrument za međuregionalnu suradnju? dakle zapravo koliko su realne šanse da to uspije. Izvolite, gospodine Van Nistelrooy. Hvala, ja imam e, dva komentara. Kao prvo što se tiče predfinanciranja, ako želite e, imati institucije koje će se time baviti, morate biti svjesni da e, treba imati određena financijska sredstva na samome početku tako da mislim da to trebamo korigirati i moram priznati da e, nisam siguran slažem li se sa vašim kritikama vezano uz inovacije. Mislim da moramo biti svjesni toga da se naše okruženje mijenja. Mi sada imamo europski istraživački prostor, ako uzmemo u obzir obzor 2020. E, trebamo biti svjesni toga da sada imamo Europsko inovacijsko vijeće i Europski institut za inovacije i tehnologiju koji je započeo s radom u prethodnom razdoblju i gdje se rad e, intenzivira. Ukoliko želimo da sredstva iz kohezijskog fonda e, da želimo da se bolje koriste, Mm, ne možemo samo e, voditi računa o novcu koji se troši na intenziviranje kontakta među ljudima. Ja se slažem s kolegom. Mislim da moramo zapravo ući u jednu veću brzinu ja sam inače izvjestitelj za mišljenja o sinergiji između obzora 2020. i naših sredstava i htio bih apelirati na vas da ne krenemo unazad, nego da krenemo prema naprijed. Hvala. S obzirom da se više nitko ne javlja za riječ, da ću riječ predstavnici odbora regija. Izvolite. Hvala vam, gospođo predsjednice, što ste mi dali mogućnost da kažem nekoliko riječi vezano uz ovu važnu uredbu. Zahvaljujem također e, gospodinu Arimonu na sjajnoj suradnji s vrlo kratkim rokovima. I e, želim mu zahvaliti na konvergenciji naših stajališta. Ovaj prijedlog komisije sadrži nekoliko pozitivnih aspekata – mi u odboru regija posebno smo zadovoljni postignućima vezanima uz ultraperiferne regije, s obzirom da im je posvećeno posebno poglavlje. Zatim želimo naglasiti važnost e, ulaganja u područje inovacija. Slažem se sa izvjestiteljem koji je upravo uzeo riječ. Smatramo da se međuregionalna suradnja i prekogranična suradnja ne mogu koristiti kao varijable e, za e, financiranje investicija u petoj komponenti. Također smo svjesni zadržavanja programa poput EURACT i slično. Zatim smatramo da je važno da se podrže mali projekti i također smatramo važnom simplifikaciju. Nadamo se da će to ići do samoga kraja, posebno na terenu, budući da je riječ o projektima koji se provode na terenu. Istovremeno odbor regija želi izraziti svoju zabrinutost zbog e, velikih rezova u e, sredstvima za e, prekograničnu suradnju u iznosu od 1,8 milijardi eura uz snažno smanjenje od 42% za prekograničnu suradnju i činjenicu da je međuregionalna suradnja gotovo nestala, manje od 83%. Također nas brine razdvajanje između prekogranične e, suradnje na kopnu i one na moru. To uopće ne razumijemo. Granica je granica bilo da je riječ o moru ili o planini, dakle e, granica uvijek podrazumijeva određene poteškoće i potrebu za time da Evropljani sa obje strane e, granice međusobno surađuju. Također nas brine ukidanje interega Europa. Mislimo da je ključno da program za međuregionalnu suradnju koji je posvećen prijenosu iskustva među regijama e, se nastavi i mi smatramo da bi se to e, moglo proširiti i na regije koje temeljem članka 614. Dakle, to su e, regije koje imaju posebne strukturne poteškoće u razvoju. Zatim slažem se sa izvjestiteljem parlamenta kada je riječ o povećanju stope financiranja na 87%, 85%. A što se tiče e, promjene izračuna e, za proračunsku stavku gdje se stavlja naglasak na ono stanovništvo u e, koje je udaljeno 25 km od granice. Smatramo da to nije prilagođeno stvarnoj situaciji. Što se tiče investicija za inovacije. Mislimo da se to mm, može financirati samo e, na uštrb nekih e, tradicionalnih e, stavki. Dakle, tu su postignuta određena postignuća. Međutim, želimo da se zadrži dosadašnja razina financiranja. S obzirom na današnji kontekst nesigurnosti u Europi, i s obzirom na sve većeg jaza između građana i politika koje se provode, smatram da e, gradovi koji surađuju u sklopu Durbakta neće razumjeti ove promjene, kao ni prekogranične regije. Zatim otoci koje imaju pomorsku granicu neće shvatiti ove argumente i mislim da bi to moglo također ugroziti sam duh europske kohezijske politike i e, svih praksi koje su u posljednjih deset godina pokazale svoju dodanu vrijednost i to ne samo u gospodarskom nego i socijalnom i kulturnom smislu. Svi ti programi i aktivnosti omogućile su e, bolje poznavanje europskih građana i mislim da je to nešto što će nam biti potrebno i u predstojećem razdoblju. Hvala vam još jedanput što ste me pozvali i zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. To je bilo predstavljanje e, odbora regija i njihovog mišljenja. Ja bih zamolio e, kolega Remont e, da još odgovorite na neka pitanja i eventualno date neka objašnjenja. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ja bih želio zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješće, a isto tako i na doprinosima koje su dali drugi zastupnici, prije svega gospođa Mopertvi. Želimo pozdraviti ovaj široki, široku potporu koju doživljava Interreg Isto tako podupremo, isto tako većina govornika u potporu koja je potvrđena, te isto tako prihvaćamo da svi elementi koje smo mi predloženi nisu jednako dobro primljeni. Ako mi dozvolite, neću puno zboriti o e, samim razinama financiranja za Interreg e, to pak spada u jedan širi kontekst e, kohezijske politike, prije svega proračuna nakon 2020. godine, ali dozvolite da naznačim jedan kontradiktorni element koji se pojavljuje u zahtjevu za povećanjem proračuna Interega zapravo negdje čuči u e, s onom dijelu da se kofinanciranje poveća sa 70 na 85%. Tako sufinanciranje zapravo smanjuje mogućnost proračunskih sredstava za Intereke i gospodin Van Miltenberg je upravo dao takvu jednu napomenu. Mogu isto tako i kazati da je komentar gospodina Miltenberga zapravo odražava ono što i mi u komisiji e, smatramo vezano to pitanje. Što se tiče samog pitanja pomorske suradnje, prekogranične pomorske suradnje i koja je izazvala veliku pažnju, Moram potpuno jasno kazati, komisija ne predlaže na bilo koje uklanjanje ili zaustavljanje suradnje prekogranične naravi na pomorskom dijelu, već da se promijeni metodologija funkcioniranja ove suradnje, a to u većem dijelu zahvaljujući e, raspoznavanju samih različitih e, priroda suradnje u prekograničnom e, pomorskom području. Dakle, granica ostaje granica, to je komisija ističe. Međutim, e, Kopnena granica i pomorska granica su različite u različitim tipovima suradnje koje su moguće s tim u vezi, a isto tako i područja potpore koje se mogu staviti kao prioritet mogu biti različita u oba segmenta. Ono što mi predlažemo jest da se pristupi koordinirano, integrirano jednim paketom upravo kad je riječ o pomorskim bazenima, a što je do sada tradicionalno rješavano bilateralnim sporazumima kako bismo povezali učinkovitije neki makroregijske segmente i neka mora e, koja su već u tijeku i to je upravo zamisao koje smo imali. Dakle, jedan strateški pristup ovakvoj suradnji. S obzirom da uočavamo da to nije prihvaćeno svugdje, podjednako dobro, mislimo da upravo takva suradnja može unaprijediti u sljedećem programskom periodu sve ove komponente. Slično je i kada je riječ o investicijama interregionalne naravi i inovacije. Zapisali smo naravno komentare koji su izneseni s naše strane ove komponente mislimo da dosta učinkovito se uklapaju u jedan širi djelokrug, odnosno opsek djelovanja Interega, prije svega usredotočena je na ovu regionalnu komponentu i ono što je bilo ključni segment e, posljednjih godina, a to je upravo razvoj e, pametnih e, razvojnih strategija i isto tako uzimajući u obzir i bližu regionalnu suradnju koja se primjenjuje upravo kroz same strategije. Čuli smo nekoliko komentara danas i da postoji potreba da se inovacijska politika unutar e, kohezijske politike mora dobiti jednu jasniju europsku dimenziju, pogotovo unutar regija, a želimo se isto tako usredotočiti na uspostavljanje vrijednostnih lanaca u središnjoj i e, istočnoj Europi postavljajući dakle svoje veze sa više i bolje razvijenim dijelovima Europe. I to mislimo da se može učiniti jednom serijom usmjerenih akcija koje upravo izravnim upravljanjem mogu dobiti e, svoj, svoje oživotvorenje a isto tako izravna e, potpora koja je pod urbanom inovativnom akcijom imamo unutar e, tog programa. Što znači ne treba se toliko e, fokusirati na metodologiju, već na same ciljeve i postignuća koje želimo ostvariti. Jedno pitanje koje se ticalo sigurnosnog aspekta koje je spomenuto u samom prijedlogu ovo pak je povezano sa integracijom, sa e, dakle, komponentom vanjskih granica, a koja je isto tako nastavak e, nekih prioriteta koje već postoje u programima prekogranične suradnje i to na vanjskim granicama. To znači tu bi sad bila mogućnost e, da se E, na neki način odobre sredstva sigurno, za sigurnosna pitanja na nekim segmentima vanjske granice. Dakle, to bi bila jedna mogućnost potpore ovakvih programa. Ako dozvolite, dvije točke bih još za kraj iznio. Jedna se ticala pitanje ovog segmenta, petog segmenta, kako će on utjecati na sam Interreg jedan od razloga zbog čega smo promijenili pristup samog reviziji Interreg programa jest upravo bio taj da kada pogledate ukupan e, doprinos i utjecaj Interrega koji je zapravo u, e, imao u svojom konzistentnom e, razdoblju jednu izuzetno nisku stopu grešaka. Tu i tamo postoje neke poteškoće u nekim zasebnim programima, ali kad pogledate Interreg u cjelini, najviši stupanj grešaka je bila 1,6% u jednoj od promatranih godina. Stoga je jako važno naglasiti da ovi programi nimaju nikakvih poteškoća kad je reč o stopama grešaka i zbog toga je to bio razlog e, zašto bismo voljeli da se grupiraju programe i da ih gledamo kao jedinstveni paket, a što bi pak omogućilo da smanjimo značajne prepreke kad je reč o revizijama i izvješćima revizorskih e, kuća. Ono što sam isto tako želio naznačiti, ali ne implicite to isticati kao primjer, gospođa Obert je naglasila dakle, regionalne komponente koje se želi istaknuti. Jedna od e, istaknutih točaka je bila a to je primjerena proračunska sredstva za e, najudaljenije regije a isto tako i razvoj samih najudaljenih regija je pokazao i znam da je izvješće samog izvjestitelja predlagao smanjenja ovog proračuna kada usporedimo sadašnju razinu i kada usporedimo to sa predlogom komisije. To nas je zabrinulo i nisam siguran da je nužno da je to poruka koju možemo očekivati upravo od odbora za regionalni razvoj i to sam želio naglasiti samo u našim budućim razgovorima. Hvala. Hvala na ovom izvješću i sada Gospodine hvala gospođo predsjednice. Vrlo kratko ću samo iznijeti nekoliko točaka, sve sam zapisao, sve ću to unijeti u svoje izvješće i već se sada radujem amandmanima koje će kolege uputiti. Ipak jednu točku želim komentirati, a to je komponenta peta. Kada bismo zastupali mišljenja, mislim da možemo zastupati takvo mišljenje, da ne želimo manje sredstava u Interregu, ako dakle zastupamo mišljenje da želimo biti snažan glas e, zastupnika da sve ono što je bilo dobro u Interregu da se naprosto i nastavi u tom smjeru. Onda, s druge strane, ne smijemo preći naprosto na jedno drugačije gledanje i da sami ističemo da smo suglasni s time da ovaj proračunska sredstva za klasične programe da se na bilo koji način smanjuju. Pa ne znači e, da komponenta peta, ukoliko prihvatimo, da bi značilo povećanje. Ne, bit će smanjenje. Ja ne znam što će se time financirati. Naravno da je potrebno financirati i tu komponentu, ali da li to mora baš biti na uštrp svega onoga što je bilo dobro do sada? I to je pitanje koje si postavljam. Pa pet milijardi bih ja želio da vidimo i mnogim područjima e, i naravno ako bi se e, želi postati vodeći u nekim tehnologijama. No, ako je to na uštrb interega, onda ćemo kazniti sve one koji su prošlih godina djelovali na ovom području. Pa već smo imali smanjenje sredstva 9,3 milijarde u prethodnom periodu, e, 3,4 sada, ako još e, to ubacimo u komponentu 5, onda ćemo završiti na 7,4. Dakle, 21% smanjenje, a tko god to želi promovirati izvan e, ovog parlamenta, puno mu sreće. Ja nisam za to, ja želim da ti programi opstanu i isto tako da ova ideja Europe kao poruka bude uključena. Naravno, Komponenta peta može se zadržati, ali moramo stvoriti dodatna sredstva. Tko je pročitao moje izvješće, ja sam e, kazao da je to 0,3%, pa čak i više nego što je to komisija. Međutim, države članice to moraju dati kao svoj doprinos, a ne na uštrb ovih starih e, dobrih programa Interreg. Što se tiče amandmana, odnosno E, roka za upućivanje Madmana. govorili ste o 17. rujnu, ste spominjali, to može biti prihvatljivo. Hvala vam lijepa, hvala na komentarima, već sada se veselim našoj suradnji. Hvala lijepa. Dakle, rok za upućivanje Madmana. Inicijalno smo mislili da je to 10. rujna, što bi bilo jako kratko. Ako je prihvatljivo za izvjestitelja, onda možemo pomaknuti na 17. rujna. Rok za upućivanje amandmana, krajanji rok, dakle, za amandmane za ovo izuzetno važno izvješće. Hvala i na raspravi, hvala i našim gostima. Želim vam sav uspjeh s tim u vezi, a bit će teško ostvariti ga. Sada bih se obratila gospođi Preso, koja se seli od odbora do odbora i koja se vratila baš upravo u pravo vrijeme kako bismo započeli raspravu o mišljenju, a vezano uz Europski socijalni fond plus. Europski socijalni fond glavni je instrument Europske unije za poticanje visokokvalitetnih radnih mjesta i osiguravanje zaista pravednijih mogućnosti zapošljavanja za sve građane. Europska komisija 29. svibnja 2018. donijela je prijedlog novog Europskog socijalnog fonda ESF+, a Odbor e, za zapošljavanje je e, glavni odbor nadležan upravo za ovaj dokument. E, naš odbor je imenovao gospođu Preso u ime odbora za regionalni razvoj. Danas će nam gospođa Breso predstaviti nacrt svog mišljenja. Izvolite, imate riječ. Sidente. Hvala, gospođo predsjedateljice. S obzirom da govorimo o jednom zakonodavnom tekstu, ja ću predstaviti e, kratku motivaciju i nekoliko amandmana na tekst koji trebamo e, podnijeti nadležnom odboru, a to je odbor empol Želim podsjetiti da komisija u prijedlogu vezanom za novi e, fond koji se zove Europski socijalni fond plus. On e, ne samo da okuplja e, već postojeći Europski socijalni fond, već i inicijativu za e, zapošljenost mladih, fond za pomoć za najpotrebije, program za zapošljavanje i socijalne inovacije i zdravstveni program. I naravno, Europski socijalni fond je i dio strukturnih e, fondova. To je bitno zato što je e, fond, Europski strukturni investicijski fondovi moraju također biti uključeni u regionalizaciju. E, želim naglasiti da izgleda da postoje u nadležnom odboru određene dvojbe vezane za integraciju zdravstvenog programa koji nije, koji barem ne izgleda e, povezan sa ostatkom e, ovoga fonda, dakle ciljeva e, ESF-a. U međuvremenu mi se slažemo sa ključnom ulogom koju još uvijek mora činiti Europski socijalni fond kada se radi o otvaranju e, radnih mjesta, e, u promicanju socijalnog uključivanja, a i naravno kada se radi o ovom proširenju e, također e, socijalna konhezija kojoj je dodijeljeno 25% e, i 2% e, konkretno vezano za materijalne nepovoljnosti. Naravno, E, kada postoje zemlje e, osoba koje se zovu NIT, dakle koji nisu niti e, zaposleni, niti u, niti u obrazovanju i razvoju, 10% treba biti dodijeljeno politikama za zapošljavanje mladih. Mislim da se možemo složiti kada se radi o ovakvom okviru, međutim moramo se podsjetiti da zapošljivost, osposobljavanje, obrazovanje i aktivne politike za uključivanje u tržište rada su još uvijek core business Europskog socijalnog fonda i moraju to nastaviti biti. Prva stvar koja nas brine kao komisiju e, odnosno kao odbor za e, regionalne poslove, jest da u tekstu nije jasno prepoznata uloga regija. A to bi mogao biti jedan veliki rizik. Zato što povezanost između politika za zapošljavanje i osposobljavanje i aktivnih politika rada i s druge strane politika razvoja e, e, kojima daje e, potporu Europski regionalni fond, oni ne smiju nedostajati zato što se radi o dvije strane istog novčića. I zato treba pojasniti da ova veza se ne može prekinuti Dakle, ESF plus e, se ne može e, provoditi e, bez ovih drugih fondova, dakle Europskog strukturnog investicijskog fondova. Oni moraju biti dio jednakog programiranja vezanog za, regije. Ovo mišljenje je već dano i u odboru EMPL i e, naši amandmani e, bi mogli biti dobro prihvaćeni. Postoji nekoliko i pojednostavljenja normativnog okvira e, s kojim bismo se mi složili kako bismo realizaciju ciljeva učinili učinkovitijom. Među amandmanima, ne želim dužiti, ja bih, e, ja e, posebno e, posvećujem pozornost ne samo na ulogu institucija, nacionalnih i regionalnih institucija, već e, posebno na koheziju između svih strukturnih fondova. Zato smatram da svi strukturni fondovi e, trebaju biti i da svi drugi instrumenti budu dio jednakog istog paketa, dakle jednog koherentnog programiranja. Ja se ispričavam. Druga stvar koju trebam naglasiti u uredbama je povezanost između novog stupa socijalnih prava i novog Europskog socijalnog fonda. Uzevši u obzir da nova regulativa predviđa da strukturni fondovi, e, uključujući Europski socijalni fond, trebaju uzeti u obzir ne samo tradicionalne ciljeve kohezijskih politika, već i trebaju uzeti u obzir europski e, semestar, dakle e, za pojedine države. Stvar je u tome da s jedne strane e, trebamo uzeti u obzir politike europskog semestra za pojedine države, ali to mora biti povezano i za stup socijalnih prava, jer europski semestar mora uzeti u obzir i te aspekte. Mora uzeti u obzir i europske socijalne politike i potrebu da se poboljšaju socijalne politike e, unutar e, naputka za pojedine države kao što smo rekli u nekim drugim dokumentima. Dakle, da to budu aspekti europskog semestra e, koji e, se naravno uzima u obzir unutar socijalnog fonda. Naravno, europski semestar je e, programiranje na godišnjoj bazi, a mi govorimo e, na sedmogodišnjoj bazi. Dakle, treba postojati koherentnost samo na početku razdoblja u programiranju, tijekom programiranja i usred mandata dakle usred e, programiranja kada se provodi revizija programiranja. Ne svih godina, inače ne, bismo imali sedmogodišnje programiranje, nego bismo potpuno mijenjali strukturu strukturnih fondova, u ovom slučaju Europskog socijalnog fonda. I naravno, to uzimanje u obzir e, određene regulative koje su e, koherente sa Europskim socijalnim fondom, dakle elemente integracije u europski semester, e, ciljeva koji su sadržani u Europskom socijalnom stupu. Imamo još amandmana Želim e, naglasiti da je to vezano samo za talijanski prijevod, međutim kada se radi o amandmanu 11 koji je u engleskoj verziji broj 12 iz razloga koji nisam shvatila, zašto su dva amandmana okupljena. Dakle, točna verzija mog prijedloga je ona na engleskom jeziku. Dakle, amandman 12 koji u drugim jezicima ili barem na mom jeziku jest amandman 11. Nadam se da će se ovo ispraviti barem kada se radi o talijanskom prijedlogu koji nije u skladu s onime što sam napisala na engleskom. Ja sam predala tekst na engleskom jeziku. Ne znam kako je to na drugim jezicima. Pa bih zamolila kolege i kolegice ako e, žele pogledati odnosno vidjeti e, da, da ako imaju isti problem da pogledaju e, amandman 12. na engleskom jeziku. Jer nije samo stvar u brojkama, nego i u samom sadržaju amandmana. Ja se ispričavam zbog ove digresije, ali činilo mi se da je bitna jer između talijanskog i engleskog jezika postoji velika razlika. Ne znam radi li se o tome i na drugim jezicima, pa ipak pogledajte engleski tekst. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Nadam se da će se to pojasniti, e, ova zagonetka između 12 i 11 i amandmana 18. i tako dalje. 12. E, na engleskom jeziku, ali 11 na talijanskom. Ne znam za druge jezike. Dobro, nadam se da će tajništvo to pojasniti e, kako bismo uskladili brojke na svim jezicima. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ e, izvjestiteljima u Sijeni, a onda i članovima odbora Ređi. Opet zamolit ću vas da se držite dodijeljenog vremena, dakle tri minute za svakog izvjestitelja u sjeni. Započet ćemo sa gospodinom Hetmanom, koji će a gospodin Albrecht će govoriti u njegovo ime. Hvala, gospođo predsjedateljice. Mi ćemo to pročitati na poljskom, zato što je moj kolega u avionu, ako avion kasni, pa se ispričavam u njegovo ime. Dakle, čitam na poljskom dame i gospodo. Želim zahvaliti gospođi Breso na ovom uravnoteženom nacrtu mišljenja. Drago mi je čuti da smo se dogovorili oko zajedničkog smjera za Europski socijalni fond plus. Ja podržavam ideju da se naglasi uloga regija zato što na kraju krajeva regije su te koje će imati koristi od budućeg ESF plusa i one imaju potrebno iskustvo i bliže su običnim građanima. Kao što je rekao sam izvjestitelj, to će pomoći da e, se ostvare ciljevi i opredjeljenja. Isto tako pozdravljamo prijedlog komisije u smislu provedbe fonda SF+. To bi nam moglo pomoći kako bismo imali učinkovitu potporu. Kako bi se to dogodilo, moramo osigurati da imamo zajednička pravila za provedbu različitih instrumenata. U svrhu transparentnosti trebali bismo imati jedan zajednički cilj sa možda nekim kratkoročnijim ciljevima koji se usredotočuju na e, tržište rada e, i socijalnu inkluziju. E, SF Plus se mora usredotočiti na e, demografiju, na pitanja demografije i na najudaljenije regije. A e, a uz treba uzeti u obzir i starenje europskog društva. Ako taj fond treba povezati sa europskim semestrom i europskim stupom socijalnih prava, to bi onda e, koristilo i procesu ulaganja. Trebamo pojasniti nekoliko pitanja. Primjerice, koje će preporuke država članica podržati SF+. Nekada e, su e, on, one idu dalje od strukture operativnog programa, a moramo se i bolje koordinirati u smislu programiranja e, sredstava i e, u smislu procesa e, davanja preporuka. Još nešto treba pojasniti, međutim radi se o ravnoteženom prijedlogu i uravnoteženom mišljenju gospođe Breso. Nadam se da će rad na mišljenju rezultirati jako dobrim mišljenjem za socijalni odbor. Hvala lijepa. Sljedeći izvjestitelj u sjeni, gospodin Fito ili gospođa Tomašić. Hvala lijepa. E, ECR poznaje važnost razvoja vještina za pametnu specijalizaciju kroz cjeloživotno učenje i osposobljavanje, posebno usmjereno prema mladima koji nisu ni e, u osposobljavanju ni e, u obrazovanju, nego i za učitelje, znanstvenike, istraživače. Mislimo da je jasna uloga regija kao e, treba biti bolje prepoznata u zakonodavnom tekstu kako bismo zajamčili veću učinkovitost za postizanje ciljeva iz prijedloga i kako bismo osigurali dobru koordinaciju između SF plusa, e, kohezije za granice i financijskih instrumenata. Također pozdravljamo namjeru komisije da pojednostavi regulatorni okvir i vjerujemo da sinergija i koordinacija između SF plusa i drugih strukturnih fondova jest važan faktor povećane učinkovitosti i djelotvornosti u postizanju ciljeva e SF+. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći izvjestitelj u Sijeni, gospodin Van Milterborg. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim vam e, čestitati izvjestiteljici koja je tako brzo radila E, napravila je odličan posao i slažemo se da bi bilo dobro kada bi 10% e, tog fonda bilo e, namijenjeno osobama koje nisu ni zaposlene niti u obrazovanju i osposobljavanju. Moramo ohrabriti ljude da ili idu na osposobljavanje ili u škole ili da se zaposle. To je jedini način da sudjeluju u društvu. Nažalost, e, to nismo vidjeli u ovom prijedlogu. Rekao sam prije u odboru da smo, e, da nismo iskoristili tu mogućnost i šteta što komisija nije bila tamo kako bi primijenila integraciju iz Europskog fonda za globalizaciju, jer ta dva fonda su toliko bliska. To je neiskorištena mogućnost. Govorimo o SF-u plus, i o e, fondu za globalizaciju. Dakle, umjesto da to uskladimo, imamo neku vrstu e, pristupa gdje smo sve stavili skupa, uključujući zdravstvenu skrb. Ako imamo situaciju gdje trgovačka društva moraju otpustiti ljude, a to naravno dovodi do nezaposlenosti u nekim regijama, onda moramo osigurati da oni e, budu osposobljeni. Trebamo inovacije, jer ovdje govorimo o inovacijama za otvaranje radnih mjesta. To je najbolji način da ljudi e, ponovno budu zaposleni. Dakle, ne radi se o tomu da imamo flaster na ranu koji se zove globalizacijski fond i koji nije integriran u e SF+. Govorimo o zdravstvenom programu i mislim da nam je, da je čudno da smo smanjili iznos u situaciji kada znamo da postoje demografske promjene u Europi da e, društvo stari i moramo pronaći odnosno iskoristiti mogućnost obzora Europe. Ovdje u tom prijedlogu to ne vidim. Još jedno kritično i važno pitanje je pitam se je li 2% nacionalnog, e, nacionalne dodjele država članica za rješavanje ekstremnog siromaštva, je li to dobra mjera? Trebamo li to zaista gurati na europskoj razini? Možda možemo to ostaviti državama članicama. Zaista trebamo napasti siromaštvo što je brže, e, što je bliže ljudima koji su time pogođeni. Trebamo biti blizu tih ljudi koji pate od ekstremnog siromaštva. A to, su, e, a to je na razini lokalnih vlasti. I e, ova namjena od 2% može biti dobar prijedlog. Međutim, kada se radi o tome da zaista e, ljude, ljudi u ekstremnom siromaštvu budu zaposleni, onda je to teško provesti. Općenito e, mi se čini da je prijedlog dobar, ali ga treba malo prilagoditi. Trebamo poslati e, dobro izvješće e, odboru za zapošljavanje i radujem se što ću raditi s izvjestiteljicom i ostalima u budućnosti. Gospođa Damato, gospodin Drenke ili neko od njih zastupa? Ne. Ima li možda još nekih e, komentara? Gospodin Van Listeroj. Hvala lijepa na ovoj razmjeni mišljenja. Na prvom sastanku smo već imali jednak zaključak Žalili smo zbog činjenice da bi to moglo dovesti do ponovne regionalizacije. Jer kada se radi o stupu socijalnih prava, ovdje imamo jedan veliki skok. U Nizozemskoj imamo regionalni fond u našim NUC regijama a imamo i utjecaj direktno gradova, ali to sada prelazi u nacionalni program. I ako kažemo da Europa mora biti bliska građanima, da je to nacionalni fond, moramo paziti da to e, ne ide prema velikim zemljama i prema preporukama za pojedine zemlje. Druga stvar koju želim reći je da sedam godina od 21. do 27. moramo raditi na Romima. Imamo akcijski plan za Rome. Imamo mnogo novca i ako vidite koliko novca e, se na to troši, nije to dovoljno učinkovito. Isto tako vidimo migracije i druge stvari i posebno kada se radi o interesu parlamenta, naš e, potpredsjednik parlamenta zaista radi na tomu. I sad zaista moramo e, uspjeti u tome. Moramo imati više novca u socijalnom fondu. A ovdje, posebno kada se radi o regijama i lokalnoj razini, moramo biti uspješniji. Sjećam se da tijekom ovog razdoblja smo rekli da naši preduvjeti za novac koji bi trebao ići prema lokalnim i regionalnim vlastima je da bi oni morali imati bolja mjesta za građenje kuća, ne samo e, u selima, nego bismo ih trebali integrirati. Mislim da to trebamo naglasiti u, u izvješću Breso tijekom glasovanja a isto tako i ono što je, dolazi iz za regionalnog odbora. Sada dajem riječ gospođi Sokova Toševa iz Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem izvjestiteljicima, e, izvjestiteljima u Sijeni, gospodinu Van Listeroju. Mislim da vidimo ovdje jedan vrlo dobar e, prijedlog koji ćemo svakako uzeti u obzir. E, činjenica što ste opet e, rekli da postoji veza između europskog semestra, programiranja od sedam godina, E, i semestra, znači da trebamo imati možda jedno programiranje od 5 plus 2 koji će omogućiti e, reviziju e, politika i onoga što su potrebe država članica, ali europski semestar će biti netipičan proces 2019. i 2024 zato da onda će preporuke za pojedine zemlje i izvješća od zemalja će biti baza za prijedloge državama članica e, koji su izazovi koje je identificirala komisija i e, gdje predlažemo da se usmjere sredstava. Dakle, biti će dvije godine u semestru za koje sada znamo i znamo da taj semestar neće biti tipičan. Mislim da ne postoji e, rizik nacionalizacija politika jer e, pravila e, za provedbu su u uredbi za zajedničke odredbe koje omogućuju programe više fondova i mislim da smo osigurali e, programiranje na različitim razinama i različitim tijelima. Vidim da postoji prijedlog da e, tijela za upravljanje bi mogla biti na drugoj razini, ali sada mi govorimo o tijelima za upravljanje na bilo kojoj razini. Dakle, E, komisija je tijelo za upravljanje na svim razinama, jer to je ono što proizlazi iz uredbe o zajedničkim odredbama. Čini mi se da postoje zahtjevi. Da, mi smo uskladili e, pravila za provedbu, za to imamo uredbu za zajedničkim, o zajedničkim odredbama. Mislim da moramo razmisliti o u ESF-u i za e, najudaljenije regije. Tu se posebno spominju najudaljenije regije kako bi podržali jednake vrste aktivnosti uzimavši, uzevši u obzir da su neke intervencije skuplje zbog daljine. Ne tražimo drugu vrstu mjera e, za najudaljenije regije nego tradicionalne regije, ne, tradicionalne, tradicionalni instrumenti samo treba dobro primijeniti e, sredstva. kada se radi o EGF-u, Europski socijalni fond anticipira to je zapravo instrument za prevenciju rizik, rizika kako ne bi bilo neusklađenosti na, na tržištu rada E, i zato Europski socijalni fond pomaže ljudima koji su već zaposleni da se prekvalificiraju, da dobiju nove vještine i znanje kako ne bi ostali bez posla. Europski fond za globalizaciju je ex post intervencija gdje mi podržavamo samo ljude koji su izgubili posao u vrlo, nam, uz vrlo namjensku potporu, a prijedlog komisije jest da taj instrument zadržimo izvan MFF-a kako bi države članice imale mogućnost brzo reagirati i podržati samo one koji su izgubili posao. Europski socijalni fond može dati potporu i e, trgovačkim društvima kada trebaju restrukturiranje, dok Evropski globalizacijski fond je izravno usmjeren prema pomaganju ljudima. Kada se radi o pitanju o tome zašto je tu zdravstveni program u SF Plusu, ja mogu reći da Europski zdravstveni program je instrument na razini Evropske unije gdje imamo mogućnost e, provjere i e, eksperimentiranja određenih pristupa u državama članicama bilo da grupiramo zemlje ili unutar svih država članica. U ovom trenutku Europski socijalni fond izravno pomaže državama članicama kada mijenjaju svoj zdravstveni sustav, a sredstva koja su programirana za aktivnosti vezane za zdravstvo je 3,7 milijarde eura. I govorimo o zdravstvenom programu koji daje smjernice na razini Europske unije, koji daje primjere dobre prakse i kada ti dobri projekti ili dobri ishodi budu primijenjeni u državama članicama, njih Europski socijalni fond može preuzeti i to je slučaj i u ovom trenutku. Zato je to dobra prilika za veću sinergiju između ovih instrumenata i ESF-a E, koji se provodi e, zajedničkom upravljanju. Kada se radi o Romima, ja se potpuno slažem i zato smo predložili da socijalno usključivanje bude 25%, a ne 20%, jer je to važno pitanje za e, socijalno uključivanje. Ne radi se samo o Romima, Imamo i druge socijalne probleme koje moramo rješavati, ali mislimo da barem 25% Europskog socijalnog fonda mora biti uključeno e, za e, socijalno uključivanje, a 2% za e, fond Europske pomoći za najpotrebitije je nastavak trenutne potpore koja se daje tim ljudima koji su najpotrebitije. I prvi e, način da na neki način e, im pomognemo da prijeđu teško razdoblje i onda da ih se usmjeri u Europski socijalni fond kako bi se integrirali u tržište rada i u društvo. Mislim da je to korisna veza između potpore koje se daje osobama koje su najpotrebitije, ali da im onda dalje e, pomognemo e, održivijom potporom za budućnost. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Breso, želite li zaključiti ovu raspravu? Izvolite, imate riječ. Grazie, Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala svim e, kolegama i kolegicama. Mogu ukratko reći da kada se radi o pitanju najjače veze sa regionalnim politikama, odnosno činjenici da barem e, treba zadržati regionalizaciju i vezu e, sa e, Europskim regionalnim fondom za regionalni razvoj. Mislim da je to jasno. Dakle, ostaviti zemlje da odlučuju same ne ide u dobrom smjeru jer inače ćemo e, razdvojiti dva temeljna fonda koja mogu raditi zajedno. Drugo, primjedba e, gospodina Wilterberga. Ja shvaćam i mislim da je dobro da se u korištenju e, FEAD-a i ESIF-a uzme u obzir, odnosno regionalnog fonda i socijalnog fonda, da uzmemo u obzir i potrebu prilagodbe na negativne učinke globalizacije. Ali kao što su nas podsjetili, to je jedan fond kojim upravlja izravno komisija, koji je čak izvan BFO-a možda možemo dati jednu preporuku putem amandmana koji će podsjetiti na potrebu za koordinacijom, ali ne možemo ga ovdje uključiti ili Europski socijalni fond staviti u ovaj drugi. E, drago mi je što mogu uzeti na znanje komunikaciju komisije vezano za europski semestar i na preporuke za pojedine zemlje. Ako u te dvije godine, dakle u početnoj godini i u godini revizije, i ako će odredbe uzimati u obzir e, programiranje strukturnih fondova, to će već zajamčiti e, lakšu koordinaciju želim preporučiti, a to ćemo učiniti putem amandmana, da trebamo uzeti u obzir danji razvoj e, stupa za socijalna prava, da europski semestar uključi e, socijalna pitanja u svoj kontekst kako bi imali e, nešto za socijalni fond. Naravno, putem amandmana e, kolega radit ćemo na tome da pronađemo zadovoljavajuće rješenje za sve primjedbe. Hvala lijepo. Hvala lijepo i posljednja poruka koju vam želim prenijeti odnosi se na rokove za podnošenje amandmana, a to je u 12. 14. rujna. Dakle, 1, 4, 14. rujna. E, je li vam to prihvatljivo? Dakle, do 12 sati 14. rujna možete podnositi amandmane na ovo mišljenje. Sada ćemo nastaviti s radom i prelazimo na sljedeće mišljenje. Uspostavljanje instrumenta za povezivanje Europe Instrument za povezivanje Europe promiče radna mjesta i konkurentnost kroz ulaganja u energetiku, promet i telekomunikacije te povezanu infrastrukturu. U ovom prijedlogu za sljedeću generaciju toga instrumenta komisija predlaže da se izdvoje dodatna sredstva te da se proširi opseg samog instrumenta. Odbori ITRE i TRAN su zajednički nadležni za izvješće parlamenta vezano za ovaj prijedlog prema pravilu 55. Naš odbor odlučio se za izradu mišljenja te smo imenovali gospodina Piotrovskog iz ECR-a kao izvjestitelja. Danas će vam on predstaviti nacrt mišljenja. Tko će ga predstaviti? Mislim da ćemo morati pričekati nekoliko minuta, budući da je gospodin Piotrovski vjetrovki na putu, dolazi, e, vjerojatno je u nekom drugom odboru. Htjela bih samo spomenuti da je prijedlog e, za podnošenje amandmana u petak e, sljedeći tjedan do 12 sati, dakle 7. rujna. Ako želimo ispoštovati taj rok, moramo glasovati o mišljenju našeg odbora u listopadu, tako da imamo dosta kratak rok za podnošenje amandmana. Prema tome, još jedan put ponavljam, rok za podnošenje amandmana je 7. rujna i sada još eh, molim da se strpite nekoliko trenutaka dok eh, nam dođe gospodin Pjotrovski. We are waiting for the rapporteur. Actually... Čekamo na izvjestitelja, zapravo izvjestitelje. Look at the points. Okay, ladies and Dame i gospodo, možemo nastaviti s radom. Ispričavam se zbog kašnjenja i prekida sastanka. Morali smo to učiniti zato što naš izvjestitelj nije mogao doći ranije, bio je na jednom drugom sastanku, ali sada je tu pa možemo nastaviti. Sljedeća točka dnevnog reda je uspostavljanje instrumenta za povezivanje Europe. Ja sam već predstavila novi prijedlog, već sam e, izvijestila zastupnike o tome koji su odbori nadležni, to su odbori ITRE i TRAN, imaju zajedničku nadležnost temeljem pravila 55. Izvijestila sam također o tome koji je rok za podnošenje amandmana, a to je 12 sati u petak 7. rujna. I sada dajem riječ gospodinu Petrovskom. Izvolite. Hvala, hvala lijepo. Dopustite mi da prije svega zahvalim tajništvu odbora. Želim im zahvaliti na dobroj suradnji. Naime, ovo mišljenje se odnosi na jedan važan instrument, instrument za povezivanje Europe, budući da je e, to važno za mobilnost i za nižu razinu emisija. Osobno bih želio istaknuti potrebu za podržavanja čiste tehnologinje Zatim, e, autoceste bi se također mogle financirati na ekološki način. Mislim da prije svega treba definirati neke prioritete. A to su prekogranične e, dionice na autocestama. Da kako uvijek se postavlja problem financiranja infrastrukture, komisija je predložila da se povede rasprava o proračunu. E, ta proračunska sredstva bi trebala doći iz različitih izvora, posebno iz kohezijskog fonda. Velik broj država članica iskazao je zabrinutost zbog toga i protivi se rezovima u tom fondu. Što se može vidjeti i iz moga izvješća. Ja sam pratio rad u odboru za promet i čujem da još nije donesena odluka. Predstavnici EPP-a su progovorili o tome. Razgovarali smo također i sa gospodinom Teličkom. I neke promjene su pred nama. Međutim, mi smo izradili ovo mišljenje i ja sam da kako otvoren za vaše komentare koje ću rado uzeti u obzir. Hvala. Hvala. Sada ćemo nastaviti sa mišljenjima izvjestitelja u sjeni. Gospodine Šmit, gospođa Smišmit, izvolite. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti izvjestitelju. Ja sam članica odbora TRAN i EPP je poduprlo i tamo ovo mišljenje. Dvije točke koje izvjestitelj navodi Želim naglasiti da fokusiranje na uplinjavanje ugljena, a kako bi se e, na neki način zaštitio okoliš, sve znamo da Audi i društvo da po imaju prve pokušaje e, takvog uplinjavanja, a Shell e, zapravo je otvorio prvu rafineriju, a to nije u Europi, već u Kataru, e, sintetskih goriva. Tehnologija je sigurno interesantna i sigurno da ova tehnologija ima ogroman potencijal kad je riječ o smanjenju CO2. Jednako tako važno je i sam potencijal koje je naša geostrateška ovisnost o e, državama koje dakle, imaju zalihe sirove nafte i plina. Naravno da je cilj našeg e, politike upravo taj. No, tehnološka neutralnost, moje mišljenje je da politika ne smije isticati pojedine tehnologije, jer svaka država u Europi ima različite resurse kad je riječ o dobivanju energetike. Dakle, to je E, sunce u južnim zemljama, a vjetar i voda u sjevernim zemljama. 30% e, smanjenje e, sredstava za konkurentnost predlaže komisije. Ja sam i članica odbora za nadzor proračuna. Možda bismo trebali tražiti 100% dokazivanje prije svega kada pogledamo one širokopojasne mreže ili pak brze željezničke mreže, ETFS i tako dalje. S obzirom na sve navedeno i s obzirom na potrebe za financiranjem, a s druge strane koliko je mali e, zapravo CEF kao takav e, u interesu je e, poreznih obveznika da se stvari pomaknu sa mrtve točke. Što se tiče tematike kohezije, a isto tako instrument za povezivanje je pomalo u razmirici s time, jer još uvijek me na neki način vesele sve one Amandmani koje ćemo primiti do kraja godine iz odbora za regionalni razvoj, svakako će amandmani imati e, svoju ulogu. I treće, kao što smo vidjeli u zadnjem razdoblju instrumenta za povezivanje Europe se uvijek olakšava na način da je komisiji potreban novac. Međutim, ako trebamo e, uspostaviti jedan transportni sustav koji funkcionira i koji je na dobrim osnovama, onda je to ujedno i baza za dobro gospodarstvo. A temeljem činjenice što prometni sektor velikim većinom mora doprinijeti i dati svoj doprinos za dekarbonizaciju, a i s obzirom na učinkovitost i e, povoljno prevozno sredstva, a moramo imati konkurentnost na vidu e, željeznice, a isto tako u tom smislu ću uputiti amandmane koji će na neki način imati i povećanje samog iznosa za instrument za povezanje Europe. Hvala gospodin Rodriguez. U ime gospodina Boština Orova, koji je izvjestitelj u Sjeni. Izvolite gospođo. Hvala, gospodin e, Boštinauru nije mogao doći, tako da ću ja reći nekoliko riječi u njegovo ime. Kao prvo, gospodin Boštinaru želi naglasiti važnost instrumenta za povezivanje Europe te poveznice sa kohezijskim fondom. Kada je započela rasprava o uspostavi instrumenta za povezivanje Europe prije šest godina, predloženo je da se dio sredstava iz kohezijskog fonda prenese u CEF i to je predstavljeno kao potreba za financiranjem e, poveznice koja je nedostajala u sklopu TNT-a s posebnim naglaskom na zemlje korisnice kohezijskih fondova. Činjenica da takav prijenos sredstava postoji i u sadašnjem prijedlogu i to u većim razmjerima pokazuje da zapravo sredstva da su sredstva prepolovljena. Ali ovaj doprinos CEF-u se nije promijenio. O tome trebamo povesti ozbiljnu raspravu i o tome bismo trebali razgovarati na razini CPR-a, a ne na razini uredbe o CEF-u. Iz tog razloga će gospodin Boštinaru predložiti, kao i prije šest godina, da se u ovoj fazi ne spominju brojke koje se odnose na prijenos iz sredstava iz kohezijskog fonda. Taj dio mora ostati prazan i u općim pregovorima o uredbi o zajedničkim odredbama donijet će se odluka o tome je koliki će se iznos prenijeti. Što se tiče članka 4.8, on će također govoriti o mogućoj uporabi sredstava koji će se eventualno prenijeti iz kohezijskog fonda. Prije šest godina je to bilo iznimno kontroverzno izvorni prijedlog e, komisije nije dao nikakva jamstva kohezijskim zemljama da će se novac koji se prenosi u CEF koristiti za projekte u istim državama članicama. Problem proizlazi iz činjenice da se kohezijski fond temelji na zajedničkom upravljanju te se njime upravlja na nacionalnoj razini, a CEF je pod centraliziranim upravljanjem. Gospodin Boštonaro je tada bio izvjestitelj o uredbi o kohezijskom fondu i tada je postignut jedan važan kompromis. Temeljem toga kompromisa tijekom prvih nekoliko godina provedbe iznos koji se prenosi iz nekih kohezijskih zemalja u CEF mogao se, bi se mogao se koristiti samo u tim istim državama članicama. Tek kasnije e, preostali novac može biti na raspolaganju ostalima. To je jedno temeljno načelo i ne možemo prihvatiti ovaj sadašnji prijedlog komisije da se očuva samo 75% sredstava. Ova zaštitna klauzula koja je dogovorena prošli put mora se zadržati jer će se e, pojaviti protivljenje strane država članica. Isto tako kohezijske države članice moraju biti u mogućnosti pripremiti dobre projekte kako bi koristili e, sredstva iz CEFA i iz tog razloga je važno da tehnička pomoć bude što djelotvornija te da se u što većoj mjeri pojednostavni administrativni postupak. Što se tiče prijedloga izvjestitelja, gospodin Boštunaru se ne slaže sa brisanjem e, riječi dekarbonizacija u trećem članku i uvođenja izraza clean coal technology. Usprkos inovacijama ugljen je i dalje veliki izvor zagađenja i teško možemo zamisliti čistu uporabu ugljena. Gospodin Boštinaru također me zamolio da kažem da će podnijeti neke amandmane i to sukladno ovoj poruci koju sam vam upravo pročitala. Hvala, gospodin Van Milterburg. Hvala. Ja sam vrlo zadovoljena ovim posljednjim komentarima SID-a. I iznenađen sam da izvjestitelj govori o niskoj razini emisija umjesto da spominje dekarbonizaciju. Gotovo kao da nije ni došlo do pariškog sporazuma. Govori se o čistoj tehnologiji koja se temelji na uporabi ugljena Međutim, mi ovdje govorimo o ulaganju u, infrastrukturu, što bi nam trebalo omogućiti da uspostavimo održivu mobilnost u Europi. A povezivanje toga sa nacionalnim propisima nije dobra zamisao, budući da je riječ o nečemu što je iznimno važno za čitavu Europu a isto vrijedi i za osmi amandman gdje se govori o mogućnosti prijave za subvencije. To bi podrazumijevalo korištenje europskih sredstava za financiranje nacionalnih politika. Vrlo je teško definirati poštenu cijenu Uvijek je tu problem i nepotizma. Mislim da ako krenemo tim putem, moram priznati da e, se pribojavam kako će na to reagirati Olaf i revizorski sud. Ovdje se također briše referenca na ultraperiferna područja. Nizozemska nema takve teritorije, međutim ja se smatram europskim političarom i važno je da se ta najudaljenija područja povežu sa ostalim regijama. Iz tog razloga mi se čini pretjeranim da se briše spomen tih e, regija. Ne mislim da je to dobar pristup, ali pokušat ću iznijeti zaključak e, i završiti optimistično. Razgovarali smo o tome kako možemo postići isti rezultat uz isti iznos. U odboru za promet je iznesen prijedlog da se dio novca za regionalni razvoj izdvoji za prometne mreže Dakle, učinili bismo s regionalnim fondom kao što sada činimo s kohezijskim fondom. U velikom broju regija se radi na tome da se poveže infrastruktura i mreža za povezivanje Europe ne znači samo da se ulaže u osnovnu infrastrukturu, nego i na onu koja povezuje regije. Pa bih htio pokrenuti tu ideju. Ja ću podnijeti i amandmane na tu temu. Mislim da bi bilo dobro da to poguramo e, kako bismo zapravo postigli jednako sa istim novcem. Ne vidim eh, kolege Herenke i Damato. Gospodin Albrecht, izvolite. Evo, samo dvije, tri riječi, ako dozvolite. Prvo prijedlog eh, kolege Boštinarova da se ostavi ovo prazno. Sav rad eh, u parlamentu idu u različitim pravcima, u odboru za proračune, a to je upravo inicirala komisije. Komisija je e, predstavila nacionalne omotnice u prvom krugu. Sada pokušavamo pripremiti dakle, u izvješću za VFO dakle, različiti odbori, pa uključivi regionalni razvoj, da se e, pripremi prijedlog e, konkretnih brojki za sam fond. I to će se e, glasovati u listopadu kao prvi prijedlog parlamenta i neće biti tu praznina. Dakle, bit će konkretne brojke. To je prvi element. Drugi element e, ono što je jako važno i značajno da kohezijski fond e, se upravlja na drugačiji način. To je stvar upravljanja. Jednom kad je transferiran, on je nestao. To je izravno upravljanje. Dakle, nije to riječ samo o iznosima koje se transformiraju, već i metodologija je drugačija, potpuno drugačija. Jednom kad e, se uzmu sredstva iz država članice, iz nacionalnih omotnica, stvari su dobro funkcionirale u Brislu i i zna gospodin Boštinaru što nam je obećano ne samo jednom, već e, još jednom se postavlja ideja da se zadrži kohezija. Međutim, komisija predlaže da se smanji kohezijski fond i to za više od 40%. Komisija e, se vraća na e, prirodni sustav. Dakle, vraćamo se u kohezijskom fondu, ali dakle, srezivanje samih sredstava to je pomalo drugačije, jer e, daleko manje sredstava u kohezijskom fondu koji se transferira u instrument za povezanje Europe. To je važno naglasiti. Još e, treće napomene, ne bih e, nijekao bilo što vezano uz čisti ugljen. Znam ideološki da je to protiv Pariškog sporazuma, međutim, ali helsinški primjer naši kolege iz Finske koji se griju na ugljen i mi bismo trebali biti ozbiljni da s na vrijeme moramo razmišljati o novim tehnologijama, prije svega u državama koje imaju svoje gospodarstvo zasnovano na ugljenu. I ne bih e, mjekao ugljen i da je to zapravo protivno Parizu. Razmišljamo ipak o tim novim tehnologijama. Hvala lijepa. Gospodin Van Nistero, izvolite kratko. Evo, vrlo kratko. E, u istom tragu razmišljanja prošli puta kada smo imali e, ovu raspravu i pitanje koje smo postavili da li ćemo staviti iznos ili ćemo govoriti o fair podjeli. Mi smo govorili o kolaču koji se, torti koja se smanjile, dakle ne možete imati jednako veliki e, isti komad kao kad imate veću tortu na raspolaganje, dakle nije to ista ravnoteža. I pa bi razmisliti o tri godine koje smo usvojili na našem odboru i u parlamentu i na neki način to e, omogućili, olakšali državama članicama koje ne znaju točno kako da postave prioritete i da sagledaju kako to rade susjedi. To će im pomoći kada će znati u drugom programskom periodu kod tog e, izravnog upravljanja, središnjeg upravljanja E, zapravo riječ je o mišovitom prikazu dvaju sustava. E, to sve skupa radi na longitudinalnim osnovama kroz vremenski periode. E, ne možemo govoriti u neravnomjernoj raspodjeli jer ćemo imati zaista veliki, veliki uzbun. Hvala lijepa. Predstavnik Europske komisije, izvolite predstavnik uprave eh, MUF. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala, gospođo predsjednice. Hvala i izvjetiteljima, te isto tako na svim doprinosima i javljanjima. Dozvolite da započnemo s ovim klimatskim pitanjem. Kao što znate, ovaj puta pa predložili smo da 25% dugoročnih proračunskih sredstava bude povezano sa klimatskim pitanjima. CEF je upravo e, taj dio jer imamo 60% cilj za sve sektore unutar meta za povezivanje Europe. I ja bih se složio sa e, onim komentarima da moramo se E, povezati na dekarbonizaciju i ne možemo uzeti e, s nama dakle ovo čisti ugljen s obzirom da CEF e, ne financira generaciju odnosno financira samo transmisiju. Kad se tiče samog dakle omota, dosadašnji omot je dosta dobro funkcionirao, u cijelosti je dodjeljen sve države članice bile su u mogućnosti koristi gotovo u cijelosti. Mislim, samo dvije i to svega nekoliko milijuna razlike nisu u cijelosti e, dakle, iskoristili ovu ovaj nacionalnu omotnicu, a sada vidimo e, različite postupke u akcijama, a isto tako i načelo uzmi ili izgubi, te ovaj novac će se vratiti ponovno u proračun, alocirat će se samo među članicama kohezije. Želimo zadržati ovo načelo u svakom slučaju i isto tako i pravilo tri godine, isto tako i načelo zadrži ili izgubi. Međutim, sve skupa bi trebalo biti pod e, konkurentnošću kao glavnim pojmom. Zbog čega je to tako? Mislimo da nije samo količina bitna, već je isto tako i kanaliziranje ovog dijela e, samih proračunskih sredstava za prekogranične e, projekte. Znači, omotnice po državama na neki način dovode do ovog državnog rješenja. Međutim, ako dio odvojimo kako bismo izdvojili određeni dio za međugraničnu suradnju i Dakle, opća omotnica eh, je alocirana kroz upravo ovaj proces nadmetanja. Još nešto, najdaljenije regije, kao što znate, mi smo htjeli da imamo jasno naznačenu referencu u instrumentu eh, za podvezivanje Europe da i te regije sudjeluju programe koje nisu bile mogućnosti sudjelovati na dovoljno visokoj razini i stoga smo htjeli imati jasno naznačeno kako bi oni bili uključeni i kako bi mogli biti uključeni. Zbog toga nas brine e, pomalo ovaj prijedlog da se ovo navođenje briše i svako matramo da to mora ostati kako bismo uključili i investicije u transportnu infrastrukturu ovih najudaljenih regija. Hvala lijepa. Gospodin Petrovski, želite li zaključiti ovu raspravu. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Dozvolite da se zahvalim svim govornicima koji su uzeli riječ, a isto tako zabilježio sam sve vaše komentare vrlo pažljivo, a isto tako ću ih uzeti u obzir u daljnjoj izradi našeg nacrta mišljenja a da pritom nećemo doći do e, nekih e, neprihvatljivih kompromisa. Ono što je komisija spomenula vezano uz najudaljenije regije, mislim da e, se kompromis može ostvariti kroz raščanjivanje dakle, prekograničnog područja i, i regije. A isto tako, to će svakako biti dio moguće kompromisa koje ćemo predložiti. Hvala lijepo. Dozvolite da podsjetim da je rok za upućivanje amandmana 7. prosnica, 7. E, rujna. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je VFO, privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru od 2021. do 2027. stajalište parlamenta s ciljem postizanja dogovora. Naš izvjestitelj za mišljenje je gospodin Vogan, a nadležni odbor je odbor za proračune. Četiri izvjestitelja, da li sam to dobro shvatila u odboru za proračune i gospodin Olbricht je jedan od suizvjestitelja. izvjestitelja. Nadamo se da ćemo moći glasovati o ovom izvješću 8. i 9. listopada zbog toga e, Očekujemo amandmane do 10. rujna u podne, a sada dajem riječ gospodinu Bonu da nam predstavi ovo mišljenje. Hvala lijepo. Kolege će biti svjesni toga da je VFO zapravo um, dakle sporazum koji moramo postići, a isto tako i nacrt mišljenja koji parlament iznosi, a isto tako vjerujem da je Jan s nama, imamo četiri e, su izvjestitelja u odboru za proračun jedan od važnijih. Što se tiče sadržaja mog mišljenja neću ići detaljno u same nacrte mišljenja, ono što sam pokušao, a isto tako usvojiti mišljenje parlamenta koje smo usvojili u ožujku ove godine. Zbog toga je opće usmjerenje da se zadrži sljedeći višegodišnji financijski okvir 1,3% e, BND-a, strukturne politike te zadržati e, dakle omotnice za sve programe konstantni u sadašnjim cijenama, a isto tako kako bismo imali na taj način ispunjene parlamentarne prioritete koje smo postavili. Što se tiče samih brojki, vezano s kohezijsku politiku za EDF, a isto tako i kohezijski fond od 2021. do 2027. prema e, predlogu parlamenta 272 milijarde eura e, koje se dijele između fonda EDF i kohezijski fond. Kolege će zamijetiti u mom mišljenju da nisam radio razliku između ta dva fonda. S obzirom e, da je komisija tražila e, za podjelu i s obzirom da e, govorimo o, dakle, smanjenju ukupni proračun na 75 milijardi i mislim da Jan to može potvrditi da odbor za proračune želi da odbor za regionalni razvoj sagleda ovo sve skupo je zbog toga želimo raspraviti to danas i možemo uputiti amandman i svi oni kolege koji e, bi trebali odlučiti o tome koja će biti raspodjela između EDF-a i kohezijskog fonda. Također smo sagledali i omotnicu za Europski socijalni fond i još jednom e, smo dakle zadržali e, isto tako i za inicijativu za zapošljavanje mladih, koje većina kolega misli da mora bistati prioritet. još nešto u mom mišljenju i nacrtu mišljenja kolege će uočiti da imamo dvije omotnice za Interreg Komisija predlaže da to bude 2,75% na 2,5% i stoga se pojavlja ova brojka i želio sam isto tako ovaj program za potporu u kojem se puno toga e, žustro raspravljalo i na drugim odborima kolege će vjerojatno biti svjesni da komisija predlaži potporne programe za sljedeći VFO, a to je da se jedan novi instrument mjerenja e, koji će po mom mišljenju danas da će sam fond, a isto tako i alociranje sredstva biti bolje upotrebljenja u kohezijskoj politici generalno, a, a isto tako u Interregu i u Europskom socijalnom fondu. Naravno, to je pitanje za kolege e, Naravno da je to velika rasprava u tijeku, a u svom mišljenju to napominjem, ali svakako bih želio da i kolege se referiraju na to. Štovana predsjednice, evo još e, Europski fond e, za solidarnost i vezano uz stav koje je u ožujku zauzeo parlament, e, predložio sam da se gornja granica poveća na jednu milijardu i naravno da će kolege biti pozvani da to isto tako se pozovu na odluku od ožujka ove godine. Sam prijedlog za upućivanje amandmana 10. je rujna, to je početkom idućeg tjedna. Hvala vam lijepa. Hvala vam u istinu. Pomognite mi tko su izvjestitelji u sjeni prema mojim informacijama koje su vrlo limitirane. Ne mogu to reći tko će se javiti u ime EPP-a, gospodin Van Nistelrooy. Evo, ili da pomognem ili da odgovorim na vaše pitanje. Mark Silo je naš francuski kolega koji je naš izvjestitelj u sjeni i nije mi dao tu tekst na francuskom jeziku i hvala mu na tome. Bio bi zaista u malo hendikepiran. Evo, nekoliko naglasaka. Drago nam je što je izvjestitelj e, koji je odabran kao izvjestitelj, neko koji je blizak realnosti koji zna što je moguće e, i postići, to je gospodin Vogan koji već godinama u odboru za proračune i koji je isto tako jedan žestoki pobornik u odboru za regionalni razvoj. I kada pogledate vrlo pažljivo njegovo e, mišljenje, on je uzeo obzir ama baš sve. Prije svega kad je riječ o onome što je parlament već usvojio i koje smo e, govorili o 1,3, a isto tako i one stvarne brojke koje bi trebali biti iznad toga. toga imamo istovjetan pristup, a to je i potrebno. Također iznosi i potrebu da se ne razlikuje između e, dakle onoga što e, se provodi kroz tradicionalne politike i ovih novih promjena. Stoga ne postoji zastarjelost tradicionalnih politika, postoji kohezijska politika koja daje rezultate i potrebne su neke prilagodbe i to je upravo pravi način izražavanja u tekstu i kolega Vogan to upravo pocrtava. Još nešto činjenica i da smo imali raspravu o svemu i isto tako da smo imali raspravu o sedmom kohezijskom izvješću, ne samo kao nekako opća napomena, već smo prikazali brojčano same dodane vrijednosti i doprinose e, zelene Europe, pametna Europa i e, rast Europe i stvaranje radnih mjesta to sve skupa nam stoji na raspolaganju, što znači izvjestitelj u svom mišljenju daje, daje tu poruku, a isto tako žali za onim rezovima koji su učinjeni upravo u kohezijskom fondu. Toliko o općim točkama. Danas smo već raspravljali o prvom nacrtu Interega. Vidjeli smo koliko je potrebno da se stvari potaknu i da se isto tako i proračun Interega zadrži. Gospodin e, gospođa će učiniti sve što je njenom oči kako bi uputila još neke amandmane. Hvala lijepa. O ime nema, nema, ali tko će uzeti riječ. Gospođa Katajna. Hvala lijepa, gospođa predsjedateljice. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Vonu, izvjestitelju. Još jednom eh, napravili ste jako dobar posao. Ja sam radila e, s gospodinom Vonom u odboru za proračun i vidim da smo na istoj valnoj dužini i da se e, slažemo sa svime. Slažem se s izvjestiteljem da moramo e, se usredotočiti i na renovaciju zgrada i sredstva koja su namijenjena upravo tomu. E, trebamo to kako bismo promicali održivi rast prema ciljevima, milenijskim ciljevima za razvoj i mislim da su ovi prijedlozi jako dobri i da ih trebamo slijediti. Gospodin Rope, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja bih želio zahvaliti izvjestitelju. koji je ovdje unio vrlo nužne odredbe e, vezane i za statistiku i za postotke i ako uspijemo provesti sve ove prijedloge, imali bismo jedan jako dobar konačni dokument i mogli bismo se ponadati da ćemo napraviti veliki skok e, kada se radi o kohezijskoj politici u Europi. Želio bih ipak predložiti još neke dodatne ideje i mislim da su ovdje i predstavnici komisije i da će oni moći dati svoje primjedbe na to. S obzirom da govorimo o politikama prema svim regijama. Litva i ako se ne varam još neke zemlje su donijele odluku 2016. godine da se promijene njihove politike kako više ne bi postojala samo jedna regija, nego kako bi to bile politike eh, primjenjive na različite regije. 2017. godine komisija je poduprijela taj prijedlog i 2018. E, došlo je do nove e, administrativne raspodjele regija. Međutim, prijedlozi koji su dani su dani na temelju starih regionalnih struktura koje sada više nisu na snazi. Zato ću ja predložiti E, prijedlog vezan za novu distribuciju regija. Recimo regije NUC 2 koje su postojale 2016. godine koje su se pojavile 2017. godine treba uzeti u obzir jer od svih mjera koje su poduzete na razini e, države e, kada se radi o jedinstvenoj regiji neće te mjere imati učinka. Nadam se da će se naći e, povoljno rješenje i da će se te regije uzeti u obzir i da te odluke koje donesu države će biti isto tako uzete u obzir, to jest regija NUC2 kao nova regija. Ja podupirem prijedlog kada se radi o koheziji. i e, instrumenta za povezivanje Europe. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Van Milterbog, imate riječ. Hvala lijepa, gospođa predsjedateljice. Vrlo kratko. Govorim u ime jednog dijela kluba ALDE. Ako razmišljam o onome o čemu smo razgovarali kada smo razgovarali o VFO-u, nije mi žao što se spominje kohezijski fond u vezi s ovim prijedlogom. Mislim da je bitno da budemo realistični i na Europskom parlamentu je da ne bude konzervativan i da se drži određene politike, ali da osigura da VFO ostvari, odnosno se suoči sa izazovima današnjih dana, a ti se izazovi razlikuju od onih od prije deseta godina. Zato moramo prihvatiti da će doći do nekih prilagodbi. I vjerojatno bismo trebali biti e, zadovoljni što su rezovi ograničeni. Zemlje kao što je Poljska i Mađarska imaju visoke, e, visoki rast i zato je jasno da trebaju dobiti manje kohezijskih fondova. Govorio sam upravo o e, doprinosu regionalnog fonda, e, fondu za povezivanje Europe. Međutim, mišljenje pokazuje da se ovdje ne žele podržati nikakve strukturne reforme u Europi. Mislim da ovdje govorimo o e, eurima poreznih obveznika i zato moramo napraviti takve reforme da ulaganja kada ulažemo vode prema nečemu i zato mislim da je to propuštena prilika ako komisija uzme u obzir e, ono što je rekao izvjestitelj. Želim e, e, želim e, da se više usredotočimo na ovu važnu stvar, a to je važnost kohezijskog fonda. Hvala lijepo. Hvala, gospodine Olbricht, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljica. Ako mi dopustite, imam dodatne primjedbe prema onome što je rečeno. Želim vam objasniti koji je postupak koji predlaže odbor za proračun u odnosu na odbor ređe i druge odbore. Kao što je Derek rekao, odluka parlamenta iz ožujka bila je 1,3. A to ćemo zadržati. Neće biti lako, zato što neki odbori žele više i sve više i više. A parlament ne može zatražiti više zato što države članice se nikada neće e, složiti da o tome e, razgovaraju jer 1,3 za njih e, previše, ali moramo biti dosljedno i zato je 1,3 granica. Drugo, ono što mi predlažemo i o čemu smo glasovali u parlamentu jest da moramo zadržati kohezijsku politiku na nominalnoj razini od 2018. Dakle, to je stajalište parlamenta. Ako imamo to stajalište parlamenta koje je, za koje je glasovala većina, kako to možemo e, premjestiti u brojke? Erik, e, gospodin Von je dobio od e, odbora za proračun preliminarnu tablicu koja pokazuje brojke koje su posljedica ove odluke. Mi kao proračun smo rekli što će se dogoditi ako to zadržimo na razini koja je danas. Međutim, odbor za proračun ne može zamijeniti odbor ređi kada se radi o raspravi o sredstvima. Dakle, odbor za proračun ne može odlučiti e, koji fond će imati više, a koji manje. Mi držemo e, kohezijsku omotnicu i očekujemo od izvjestitelja iz odbora ređi da kaže Odbor Ređi smatra da je ovo najbolji način kako bismo to zadržali u granicama o kojima je već odlučeno. Dakle, radi se o političkom pitanju e, e, odnosa između RDF-a, kohezijskog fonda. Ne želimo to učiniti mi kao odbor za proračun, jer inače ćemo ući u detalje onda će odbor za proračun E, odlučivati o poljoprivredi, o obzoru i sl. naša odluka je da zadržimo 1,3 i da zadržimo razinu e, potrošnje. I zato je jako bitno e, što vi odlučite za, naš, našu raspravu za sljedeći VFO želimo glasovati e, o ovom izvješću e, u e, odboru u listopadu, a u studenog u parlamentu, odnosno na plenarnom. Očekat ćemo i stajalište vijeća, a to je vrlo otvoreno pitanje kada će vijeće imati zajedničko mišljenje. Međutim, naša odluka je da ćemo mi biti spremni s našim prijedlogom u studenom. Izvješće gospodina Vona nije općenito nego se radi o vrlo konkretnom izvješću o e, proporcijama koje su bitne. Hvala. Hvala gospodine Olbricht. Ja ću podržati gospodina Vona u njegovom komentaru da je izuzetno važno imati našeg izvjestitelja koji lobira za odbor ređi. Zahvaljujem na ovo pojašnjenje. Znate li točno kada u studenom? U drugom plenarnom zasjedanju u e, studenom. Međutim, morate upamtiti da vijeće također mora donijeti odluku o Brexitu u listopadu, pa ne znam šta će se dogoditi u studenom, sve je to povezano. Ali parlament je do sada odlučio da ćemo mi predstaviti naš, naš prijedlog 1,3 u studenom. Sljedeće možemo razgovarati s vijećem što oni namjeravaju. Hvala, hvala na ovom pojašnjenju. Sada ću dati riječ Europskoj komisiji. Gospodin Giland, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim e, na početku pozdraviti e, vrlo brz e, posao gospodina Vona i odbora u cijelosti. Očigledno je to ključno ako želimo postići cilj brzih pregovora kako bismo se dogovorili do proljeća sljedeće godine o VFO-u. Uzimam na znanje prijedlog za kohezijsku politiku u cjelini komisija i parlament e, rade na različitim e, razinama i rasprava o tim razinama će se voditi na drugom mjestu. Međutim, moram e, naglasiti da sveukupni prijedlog komisije je zapravo nešto što uzima u obzir političke prioritete s kojima se suočava Unija u cjelini. Gospodin Rupe je postavio jedno konkretno pitanje, želio sam se vratiti na to vezano za regionalnu dimenziju kohezijske politike i mislim da je ovdje važno naglasiti da postoje dva različita elementa koje moramo razmotriti. Postoji regionalna dimenzija u odnosu na bazu za e, izračun dodjele sredstava i postoji regionalna dimenzija vezana za e, stvarno programiranje i organizaciju programa. U odnosu na organizaciju programa postoji značajna fleksibilnost za države članice i regije da organiziraju i strukturiraju svoje programe kako žele. U prošlosti je postojao opći pristup da će se programiranje vršiti na razini NOC2, međutim to nije bila bio apsolutni zahtjev i naš prijedlog pojednostavljenja za sljedeće razdoblje, e, mi smo na neki način to polazište e, potpuno promijenili. Postoje različiti načini na kojima se mogu organizirati programi. Što se tiče baze za izračun, E, dodjele. To je vrlo jednostavno kako bismo imali bazu za e, izračun ovih e, dodjela. Trebamo imati na raspolaganju statistiku, a statistički podaci su na raspolaganju samo kada regije postoje već neko zadovoljavajuće vrijeme kako bi se to moglo izračunati. Zato uvođenje novih regija u državama članicama na određeni dan zato neće postojati povijesna statistika za te regije na dan uvođenja. Znači to ovisi o tome na koji način države članice pružaju e, povijesne podatke u odnosu na nove kategorije regija. I temelj za prijedlog komisije u svibnju je bio statistički podaci koji su bili na raspolaganju u vrijeme kada je komisija dala prijedlog. Kada imamo statističke podatke, onda i koristimo. Dakle, postoji ta razlika u regionalnoj dimenziji između dodjela i programiranja. Još dvije stvari koje želim naglasiti e, u, iz ovih elemenata nacrta mišljenja. Nekoliko puta se spominje smanjenje financiranja za kohezijski fond. Kao što je jedan govornik e, kasnije ranije rekao, e, to se odnosi na činjenicu da komisija je predložila da ne postoji umjetna inflacija kohezijskog fonda za novije države članice koja je u posljednja dva razdoblja e, funkcionirala jer to je bilo e, minimum od jednu, jednu trećinu e, dodjele za tu državu članicu kako bi se osigurala osigurala minimalna dodjela za investicije u promet i okolišnu infrastrukturu. Sadašnji pristup nakon već 15 godina članstva u Europskoj uniji jest da takav pristup e, više nije potreban kao dio metode za dodjelu. Jednostavno primjenjujemo metodu e, dodjele izravno i iznos kohezijskog fonda e, proizlazi iz te, iz te metode dodjele i države članice dodjeljuju sredstva na taj način. Dakle, to je samo ishod postojeće metode dodjele bez nekog, nekog minimalnog iznosa dodjele. I konačna stvar koju želim spomenuti je vezana za komentate e, stopa sufinanciranja. Želim samo ponoviti što sam već rekao u prijašnjoj raspravi vezano za Interreg. Što je veće sufinanciranje Europske unije, to je e, niži paket investicija. To je jednostavna metoda izračuna. Dakle, što se više zahtijeva od Europske unije, a manje od nacionalne razine, to je manji sveukupni proračun. To sam i prije rekao. To je jedan od elemenata za koje mislimo da su važni kada gledamo e, najnižu e, e, stopu sufinanciranja u ovom razdoblju do 2020. Hvala lijepo. Hvala. Gospodine Von, želite li zaključiti? Zahvaljujem, zahvaljujem kolegama na doprinosima. Mislim da je došlo do opće potpore posebno kod gospodina Katajnena i gospodina Van Nisteroja. Gospodin Katajnen je e, e, e, isto tako podržao prijedlog, ali također predložio neke amandmane, posebno vezane za proračun. Ali to ćemo vidjeti kada stignu amandmani. Gospodin Van Milterberg je spomenuo e, dodjele za neke države članice i komisija je to spomenula. Nisam siguran je li mi kao odbor u ovoj fazi želimo ući u raspravu o dodjelama za države članice, trebaju li države članice imati rez od 15 ili 20%. Mislim da e, to bude rasprava u odnosu na ovaj prijedlog. Isto tako govorit ćemo o e, programu strukturnih reformi Sigurno će, tako, ćemo također dobiti neke amandmane vezane za ovo. To je jedno od najtežih pitanja s kojim se moramo suočiti u ovom mišljenju. Slažem se s Janom da zaista trebamo donijeti neke odluke. Neke su financijske, neke su političke i zato moramo sagledati e, razliku između RDF fonda i kohezijskog fonda. Trebamo E, dati odboru za proračun mišljenje o tome što mi mislimo da se treba dogoditi. A isto tako kada se radi o programu strukturnih reformi, e, jesu li kolege zadovoljne s time što sam predložio ili žele da, e, predložiti amandmane. Ali prije amandmana naravno imat ćemo i rasprave sa kolegama Hvala. Samo želim podsjetiti da je e, rok za amandmane 12, e, 12 sati e, podne u 10. rujna. Sad nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Prva razmjena mišljenja o našem mišljenju o Europskom e, fondu za regionalni razvoj i kohezijski fonda. E, izvjestitelj gospodin Kocolini, e, objava Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, prijedlog 29. svibnja i prezentacija komisije u ređiju 20. lipnja označila je početak zakonodavnog rada Europskog parlamenta na ovom dosijeu. Gospodin Kocolino je imenovan kao izvjestitelj, Ređi je vodeći odbor vezan za ovaj dosje Izvjestitelj je već e, održao nekoliko pripremnih sastanaka. Zahvaljujem gospodinu Kocolinu. E, danas on e, daje prijedlog za početni nacrt svog dosijeja i planira predstaviti nacrt izvješća u ređiju 8. i 9. listopada. Gospodine Kocolino, imate riječ, izvolite. Mm, Hvala. Očigledno je da ova rasprava e, povezana sa raspravom koju vodimo e, stalno e, o temama koji su povezani za, za proračun sljedećih godina. I zato u svakom slučaju naša rasprava je također vezana uz to. Naravno, pokušavamo si također postaviti dosta ambiciozne rokove kako bi zaključili ovaj posao do studenoga. To zahtjeva jako veliko opredjeljenje sljedećih dana i tjedana. U svakom slučaju moramo osigurati da ta brzina koja je potrebna kako bi sljedećem sazivu parlamenta dali e, te e, uredbe vezane za kohezijsku politiku na razini Europske unije. E, to naravno ne smije utjecati na kvalitetu našeg rada, niti na politiku koja je pred nama. Kontekst poznajemo Uredba se prvi puta predstavlja sa vrlo malo članaka. Tu je uključena jedna općenitija rasprava. Radi se o pojednostavljenju kako bi postojale e, e, veća fleksibilnost za države članice. E, dakle, vrlo je tematski koncentrirana kako bismo olakšali na neki način jedinstvo e, programiranja e, vezanih za regionalne fondove. E, zato mislim da je ovo jedna od najvažnijih činjenica koja, koju možemo vidjeti kada čitamo različite članke. Radi se o pojednostavljenom radu, imamo malo članaka, ali treba se koncentrirati na teme, na određena pitanja i to je definitivno pozitivno, ali to nas naravno e, dovodi i na konkretan rad kada se radi o pojedinim člancima. Ne ulazim previše u meritum rasprave, već e, smo vidjeli sa nekim sastancima, sa sugovornicima i sa komisijom, sa izvjestiteljima u sjeni i slično, pa ću pokušati samo spomenuti glavne stvari. Kao prvo sam prijedlog. Krećemo od drugog članka. Dakle, imamo pet makropodručja i 21 sektor za intervenciju. Tu imamo snažno pojednostavljenje u odnosu na prethodno programiranje. Dakle, prije smo imali 11 makropodručja, ovdje se koncentriramo na pet e, makropodručja i 21 e, interventni sektor. Tome dodajemo članak treći gdje postoji tema fleksibilnosti o kojoj sam govorio za određene države. To se ovdje vidi zato što se ovdje jako tematski koncentriramo na države i postoji klasifikacija koja koristi ne e, više BDP na regionalnoj razini kao e, u prošlosti, nego kako bismo favorizirali e, bruto nacionalni proizvod. I to je zaista problem i otvara raspravu, zato što, kao što ću reći kasnije, ne samo da nam ne pomaže da vidimo razlike između različitih država, nego nam ni ne pomaže da vidimo ni države unutar e, država u ovim regijama. Dakle, o tome se radi u trećem članku. Kada se radi o četvrtom članku, na poseban način imamo temu tehničke pomoći kao što je ona definirana. Ovdje bi trebalo otvoriti raspravu. Još jedna stvar o kojoj trebamo razmisliti, a to je i na temelju našeg iskustva u sadašnjem programiranju je da ojačamo javnu administraciju i instrumente putem kojih provodimo kohezijske politike i na koji način tehnička pomoć može olakšati da to iskustvo bude bolje. Recimo u Italiji smo imali vrlo snažne programe jačanja administracije i to je bila prekretnica e, i kada se radi o upravljanju, upravljanju programima. I zato moramo ojačati taj aspekt e, tehničke pomoći kako bismo ojačali sveukupnu strukturu e, administracije. Šesti članak se odnosi na sve sektore koji su isključeni iz same intervencije i o tome se sada raspravlja. Postoje teme oko kojih se e, upravo raspravlja Možemo li e, e, recimo vozne parkove isključiti od zajedničkih e, financiranja? Možemo li isključiti cijeli ciklus otpada? Dakle, postoje neke teme oko kojih ćemo morati, na koje ćemo se morati više usredotočiti. U sedmom članku s istim odborom smo odlučili e, koji su pokazatelji rezultata i kako bismo e, razmislili i razmijenili e, pismena kako bismo mogli razmisliti više o tim temama i vidjeti na koji način utječe kohezijska politika na određene teritorije. Evo, pokušao sam to sažeti kako ne bih e, previše e, proširio raspravu, međutim, ovo su bitne točke jedne uredbe e, koja se sastoji od vrlo malo članaka, ali nas navodi na vrlo snažan rad. Dakle, kohezijski fond koji je prvi puta dio E, ove opće uredbe Fonda za regije i resursi o kojima smo raspravljali, e, to je jedno otvoreno pitanje gdje, o kojem također trebamo dodatno razmisliti. Još dvije primjedbe koje su općenitije i želio bih da se na to usredotoči naša rasprava. Kao prvo, ojačati teritorijalnu dimenziju. Trebamo više raspravljati o tom pitanju, jer to ostaje temeljni instrument e, s kojim mi komuniciramo sa europskim građanima i teritorijalna dimenzija je ovdje odlučujuća. Kako ojačati i pojednostavljenjem uredbe koju nam je predstavila, predstavila komisije, kako ćemo ojačati teritorijalni karakter tu moramo e, promicati jače razmišljanje i razmatranje. Dakle, e, urbana politika je ušla u dimenziju, ali možda govorimo o jednoj urbanoj dimenziji koja govori o velikim agregacijama, o velikim, e, srednje velikim gradovima ali malo pozornosti smo posvetili, a moramo više raditi na jednu dimenziju koja je vezana za cijeli urbani teritorij. Kako ćemo na taj način to ojačati? I zato moramo imati neku vezu između regionalnog fonda, socijalnog fonda i čak i poljoprivrednih politika. Na koji način one mogu biti bolje integrirane kako bi se izgradila potpora i ojačala ta dimenzija. To je jedno pitanje o kojem trebamo razmisliti. Drugo, općenitija tema koja je vezana i za opću uredbu, ali koja jako utječe i na regionalni fond, zato što govorimo o resursima koji jako utječu na taj fond, a to je e, pitanje sufinanciranja e, kada se radi o paktu o stabilnosti. I zato moramo e, razmotriti ovo, pokušati se svi zajedno potruditi, jer je to jedna odlučujuća tema kako bi i konkretizirali programe koje predlažemo. S jedne strane želimo pojačati sufinanciranje kako bi države bile odgovornije i regije i e, lokalna vlada, ali veze pakta o stabilnosti kao što se pokazalo ovih godina i u odnosu e, kojem smo govorili o Grčkoj, je stvorilo probleme vezane za provedbu programa. Dakle, i ovdje moramo E, malo razmisliti. Ne e, samo kako bi e, učinili odgovornima, nego kako bismo ojačali odgovornost regija i država. To su pitanja o kojima moramo raspravljati. Program je prilično ambiciozan. Moramo predstaviti jedan okvir do 10. listopada kako bi krajem listopada imali jednu fazu za amandmane i onda kako bismo u studenom to na neki način e, zaključili odboru. Dakle, radi se o dva mjeseca vrlo intenzivnog rada i e, kada se radi o suočavanju ovih nekoliko tjedana i nakon rasprave u ovom odboru, postoje svi uvjeti kako bismo imali jedan jedinstven, e, širok posao, kako bismo uključili sve kolege a e, imat ćemo jedan pozitivan odnos e, s komisijom jer smo i ovih dana i njima poslali ovaj prijedlog. Hvala. Thank you Hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Valkar Selsiso, izvolite imate riječ. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Dopustite mi da na samom početku kažem da se slažem sa većinom onoga što je rekao gospodin Kocolino. Mi smatramo da je ovaj prijedlog komisije prilično dobar, no kao i obično ima prostora za poboljšanja. U posljednjih nekoliko tjedana radili smo upravo na tome kako bismo unaprijedili ovaj postojeći tekst. Mislim da bismo trebali analizirati članke drugi i treći koji govore o tematskoj koncentraciji i ciljevima politika. Izvjestitelj je to i sam istaknuo i mislim da bi bilo dobro da se postigne ravnoteža koja bi dala veću fleksibilnost lokalnim i regionalnim vlastima kada je riječ o upravljanju sredstvima. Nadalje, smatram da bismo trebali odlučiti je li dobro da se koristi kriterij BND-a. Mislim da bi bilo dobro da se neka važna pitanja uvrste u ovu uredbu. Dakle, to su pitanja koja su od važnosti za naše regije, kao što je starenje stanovništva, činjenica da sve više ljudi napušta sela, tako da zapravo e, dolazi do egzodusa sa tih seoskih područja. Nadam se da će Europski parlament pronaći rješenja za izazove s kojima se trenutno suočavamo i upravo zato moramo imati te ciljeve politika u tekstu, ali isto tako e, i u drugim dijelovima teksta. Ne slažem se sa nekim izuzecima iz članka 6. kao što je, na primjer, ulaganja u infrastrukturu za rezidualni otpad. Mi smatramo da je to od iznimnog značaja ukoliko želimo imati bolje gospodarenje otpadom i potaknuti cirkularnu ekonomiju. Isto tako mislim da bi bilo dobro da imamo više aktivnosti u sklopu e, urbane inicijative za gradove i trebamo vidjeti koliko ćemo sredstava izdvojiti za e, održivi razvoj gradova. Izvolite. S obzirom da je ovo tek prva prilika za raspravu u odboru. Ja se e, slažem. Slažem se kada se radi o polazištu i o pozitivnom radu, kada se radi o pojednostavljenju e, koji nam je dao odbor, a i u odnosu na iskustva vezano za ispravke onoga što se dogodilo u prošlosti. Naravno, mi se moramo e, koncentrirati na učinkovitost e, sredstava kako bi ove intervencije bile učinkovite. Ono što je rečeno je vezano za različite interese. Ja želim samo dati dvije primjedbe sljedeći okvir koje nam je dao kolega Kocolino. Prva stvar je vezana za administrativno pojednostavljenje. Na tome moramo raditi. Mislim da moramo e, prihvatiti e, ovo polazište, međutim moramo integrirati tu i neke ispravke. Dajem nekoliko e, prijedloga kada se radi o upravljanju svakog fonda, svakog programa za svaku odgovornu, odgovorno tijelo koje ima tijelo za upravljanje, tijelo za reviziju. Trebamo vidjeti na koji način eh, provesti pojednostavljenje kako bi eh, to povezali i za nove tehnologije koje su na raspolaganju jer ponekad nam treba nekoliko godina da provedemo te inicijative i e, onda program postaje manje učinkovit u odnosu na e, izradu programa. Druga stvar je vezana za nešto što bi želio predložiti da ne možemo napraviti korak natrag, a to je jedna tema koja je postala paradoks, a to je povezano sa paktom za stabilnost. Dakle, ako povećamo nacionalno sufinanciranje, to je dobra i točna tema, i ako je to onda uvjet za korištenje samih e, sredstava, to radi se zapravo o jednom paradoksu koji riskira da se izgubi vjerodostojnost za cijelo programiranje, jer ponekad imamo sredstva na raspolaganju, a postoji neko ko se može sakriti iza tog mehanizma kako bi e, opravdao neke neučinkovitosti e, koje nisu vezane uz to. Međutim, to je e, središnja stvar. Ne želim citirati neke aspekte na koje, na koje su nas podsjetili. Međutim, poruka koja se šalje ovom prilikom jest da E, trebamo to dobro napraviti u vremenu koje nam je na raspolaganju i trebamo e, što, širu, što širi sažetak napraviti kako bismo e, utvrdili vjerodostojnost i dali pozitivne naznake za budućnost europske kohezijske politike. Hvala vam lijepo. Ja sam sljedeća izvjestiteljica u Sjeni u ime kluba ALDE, tako da vas lijepo molim da mi dopustite da vam kažem nekoliko svojih komentara. Kao prvo, što se tiče ovog prijedloga uredbe, mislim da treba biti kraća i da bi trebala imati jednostavnija pravila za oba fonda. Zato pozdravljam prijedlog komisije da se simplificiraju e, pravila za ovo predstojeće razdoblje. Također bih htjela naglasiti važnost toga da se obuhvate sve regije. Mi imamo e, stabilna sredstva za ERDF od plus 1%, ali istovremeno došlo do značajnih rezova u kohezijskom fondu minus 46%. Ako uzmemo u obzir visoku europsku dodanu vrijednost i e, dokazane prednosti, moramo e, također voditi računa i o novoj fleksibilnosti u pet novih ciljeva i 11 novih tematskih prioriteta. Te o fleksibilnosti e, za upravljačka tijela kod odabira aktivnosti koje se mogu financirati iz RDF-a i kohezijskog fonda. Moramo pažljivo razmotriti centraliz načelo centralizirane dodjele sredstava kada je riječ o tematskoj koncentraciji iz ERDF-a, dakle više na nacionalnoj razini nego na razini NUC 2, odnosno regionalnoj razini, što je značajna promjena u odnosu na tekuće razdoblje. Osim toga, želim pozdraviti snažniji naglasak na ovih 6% kada je riječ o održivom urbanom razvoju, E, kada je riječ o sredstvima RDF-a na nacionalnoj razini. Ponavlja se potpora Europskoj urbanoj inicijativi te udaljenim područjima koja se suočavaju sa posebnim izazovima. Htjela bih također naglasiti mogućnost prijenosa do 5% sredstava iz RDF-a i kohezijskog fonda prema novom instrumentu Invest e te mogući prijenos e, programima kojima upravlja Europska komisija, što može povećati komplementarnost i sinergije između RDF-a, kohezijskog fonda i ostalih instrumenata Europske unije. Međutim, moramo zajamčiti teritorijalnu dimenziju tim ulaganjima te voditi računa o nacionalnim prioritetima i interesima. Zaključno, želim isto tako naglasiti da se da su indikatori mnogo bolje definirani te da su usmjereni na postizanje rezultata mnogo više nego u sadašnjem programskom razdoblju što bi trebalo omogućiti bolje mjerenje provedbe i evaluaciju. Spremna sam e, usko surađivati sa izvjestiteljima i očekujem nacrt izvješća na koji će uzeti obzir amandmane. Hvala. Sada ću dati riječ gospođi Mišel. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, štovani izvjestitelju. Biću kratka. Po prvi puta raspravljamo, imamo razmjenu gledišta i upozoravamo na glavne poteškoće u samom izvješću. E, Tražimo već e, fleksibilnost. E, uvijek smo u okviru našeg odbora bili suglasni oko toga da je to zapravo glavno pravilo, a što su osjetile i regionalna tijela. No, međutim, i nadalje vidimo da poteškoća ostaje kad je riječ o centralizacije. Ne mogu razumjeti zašto bi budući prioriteti e, bili predmetom rasprava između komisije i nacionalnih vlada ili zašto bi ih se pojačavalo. Ja u tome vidim zapravo kršenje e, uključivanja samih lokalnih vlasti, regionalnih i lokalnih razina. Htjeli smo ići u jednom sasvim drugom smjeru, a to je da regionalna i lokalna razina budu ojačane. A evo, ako sada opet se krećemo u smjeru da se tu uključe kao glavni akteri nacionalne vlade, mislim da to na neki način mijenja stvari i da to ide u suprotnom smjeru, te isto tako njekanje ovih problema na regionalnoj lokalnoj razini u Europi. Druga tematska koncentracija, prije svega na ove tri kategorije gospodarske snage, na regionalnoj razini. Također smatramo da je i to problematično. To bi drugim riječima značilo da u onim e, dakle prelaznim regijama, a i onim e, dakle e, slabijima da se svega 15% koristi za njih ili cilj broj 3 ili broj 5, a to je bolje umreživanje socijalne Europe, te isto tako i Europa bliska građanima, zapravo da se ta sredstva će se smanjiti mislim da se tu možu suglas, mogu suglasiti sa svojom regijom Berlin, a to je integrirano st gradskih područja, gradska dimenzija koju smo htjeli naglasiti, čini mi se da na ovaj način dovodimo sve skupo u opasnost s ovakvim izrečajem. E, e, reduciranje na pet ciljeva, pa to mogu čak još i shvatiti pa time se može ostvariti vreća fleksibilnost. Međutim, kako sadašnja formulacija izgleda, to su politički recimo cilja četiri, socijalna Europa i podtočke u kojima dobivamo sve te segmente, socijalna inkluzija, suzbijanje bilo kakve vrste diskriminacija, te isto tako potpora održivih e, zaposlenja, te točke se više ne pojavljuju i mislim da to apsolutno ne može tako ostati. Još je bilo riječi o pitanju klimatskih ciljeva. Mislim da se tu stvari još malo razvodnjene, nisu jasne. Mi ćemo morati dati neke amandmane, a što se tiče odredbe Europskog E, fonda za regionalni razvoj e, što se tiče teritorijalne kohezije u ovom dijelu, međutim u ovom novom nacrtu nemamo ni spomena o tome, usprkos tome što krovna uredba to predviđa, mislim da bi ipak bilo važno da i ovaj nadređeni zadatak mora biti svakako spomenut. Kao izvjestitelj e, imamo nekoliko pitanja kada je riječ o popisu onih koji su isključeni od potpore dakle interventna područja kao što je investicije u stanogradnju, da li se ono cijelosti ukidaju, tu mislimo da bi se e, to učinilo loše. Što se tiče pitanja, što se tiče e, vozila na ukopljeni plin, tu smo imali dosta nekonzekventno mišljenje. A isto tako i makroekonomski prioriteti, mislim da je potpuno jasno da smo mi protiv toga, ali i nadalje. Želim kazati da postoje još mnoge točke koje ćemo svakako u suradnji s izvjestiteljem učiniti i naravno uputiti i amandmane. Hvala vam. Hvala lijepo. Gospodin Škrlec nije ovdje. Gospodine Rope, hoćete li vizeti riječ u njegovo ime? Hvala. E, hvala vam, gospođo predsjednice. Mislim da je vrlo važno da možemo držati ovu razmjenu mišljenja. Moramo se pripremiti za izradu dokumenta. Fleksibilnost, simplifikacija, to su sjajne riječi, dobro zvuče. Međutim, glavno je pitanje što želimo simplificirati i na čiju će to korist biti komisije, država članica. Države članice bi mogle ponuditi i neka, neke zaštitne mehanizme, ali moramo donijeti odluku o tome koji procesi se mogu centralizirati, a što će ostati na lokalnoj i regionalnoj razini. Već je rečeno da postoje velike razlike među državama članicama, ali ne smijemo zaboraviti niti na činjenicu da postoje velike razlike unutar svake države članice. Riječ je o doista velikim razlikama Istovremeno doći će do rezova u razini financiranja. Mi ćemo dati se od sebe da zadržimo proračunska sredstva i imamo u ostalom i moto više za manje, međutim možda ćemo morati postići više sa manje sredstava. E, smatram da je točno ovo što je rekao izvjestitelj. Moramo definirati teritorijalnu dimenziju. Nakon što to učinimo, možemo porazgovarati o sufinanciranju. Primjerice, ako imamo istu stopu sufinanciranja u bogatim i u siromašnim regijama, vidjet ćemo da će se povećati razlike među regijama, kao što smo čuli na ovom primjeru Berlina. Sada imamo stopu od 80% sufinanciranja, a istovremeno postoje velike razlike među regijama i zato bismo se trebali međusobno dogovoriti što podrazumijevamo pod teritorijalnom dimenzijom trebamo se pobrinuti da sve regije imaju jednako koristi od sredstava. Dakle, kada razgovaramo o ovim temama. Hvala. Ima li još komentara? Gospodin Van Nistelroj? Hvala. E, mogu li uputiti zahtjev izvjestitelju? Ako sam dobro shvatio, rekli ste da ćemo sljedeći put 8. i 9. listopada razgovarati o tome, a rekli ste onda da ćete predstaviti izvješće 10. listopada i da nakon toga možemo podnijeti amandmane. Pa sam malo zbunjen što se tiče samog postupka. Mislim da moramo voditi računa o tome da će uredba o zajedničkim odredbama biti predstavljena 27. rujna. Dakle, već je dana na prevođenje, e, pa htio bih da to uskladimo kako ovo izvješće ne bi došlo na dnevni red kasnije od ostalih. Jer važno je da e, imamo brz proces, jer e, prošle godine smo imali vrlo slabu apsorpciju, tako da ne bismo sada smjeli počiniti istu grešku. Ja ću odgovoriti na vaše pitanje. Da, raspored je sljedeći. Predstavljanje nacrta izvješća na sastanku koji će se održati 8. i 9. listopada. To će biti nacrt izvješća. E, sada imamo razmjenu mišljenja. Prema tome, 8. i 9. listopada, to je gotovo 10 dana nakon predstavljanja izvješća o uredbi o zajedničkim odredbama. Nastojat ćemo voditi računa o oba izvješća, ali ne možemo to učiniti na istom sastanku, s obzirom da su izvanredni sastanci vrlo kratki. Deset dana i nije tako velika razlika, tako da mislim da i dalje možemo uhvatiti korak. E, vodit ćemo isto tako računa i o rokovima za podnošenje amandmana da idu istim ritmom. Dobro, molim vas da nam e, u papirnatom obliku dostavite datum za podnošenje amandmana. Hvala. S obzirom da imamo priliku razgovarati sa izvjestiteljem, e, htio bih reći da sam ja pripremio e, mišljenje odbora za proračune o ERDF-u i tu postoje neki kontroverzni aspekti o kojima ćemo morati razgovarati na odboru za regionalni razvoj. Kao prvo mi smo primijetili da je ovdje došlo do promjene u smjeru vođenja politike i iz tog razloga mislim da bi odbor za regionalni razvoj e, trebao dobiti jasno objašnjenje od Europske komisije zašto se mijenja smjer te politike. Mislim da iza toga postoji određena logika no, sada ću citirati. Ako smo e, artificijalno napuhali kohezijsku politiku, što mislim da je politički vrlo opasno reći, da je nešto umjetno napuhano. Dakle, postavlja se pitanje iz kojeg razloga je to bilo umjetno napuhano i kako to da to više nije slučaj, što se dogodilo. Kako to da sada e, stajemo na kraj toj umjetnom napuhavanju politike, koja je upućena državama obuhvaćenim e, kohezijskom politikom. RDF je za sve, međutim, e, sredstva iz kohezijskog fonda idu zemljama korisnicama kohezijskog fonda. To se sve temelji na ugovoru iz Maastrichta i mislim da bi e, članovi odbora za regionalni razvoj trebali dobiti jasne odgovore. Jer nas ljudi pitaju kako to da imamo 40% manje sredstava. Meni je jasno da mi sad, sada se svodimo na normalu, ali postavlja se pitanje zašto i kako to da prije ta razina nije bila pod uvjetom normalna. Mislim da bismo trebali e, dobiti objašnjenje za to. Isto vrijedi i za uredbu zajedničkim odredbama. Ovo je sada već drugi puta da se mijenja politika. Dakle, sa 90% na 100%, dakle, to je potpuni, potpuna promjena smjera politike. Jasno mi je da se stvari mijenjaju nakon krize, no e, mi sada imamo veći dio regija koje su u tranziciji, veći dio Finske. Sljedeći korak će biti koliko novca ide e, razvijenim, manje razvijenim, onima koji su u tranziciji i razvijenim regijama. Sve je to međusobno povezano a još nismo niti došli do uredbe o ERDF-u. Sada razgovaramo o uredbi o zajedničkim odredbama. Jer imamo manje razvijene regije, one u tranziciji i razvijenije. Dakle, mi smo smanjili sredstva iz kohezijskog fonda. E, tu je uveden čitav niz promjena a stvari se simplificiraju. Da, simplificiraju se, ali se i u potpunosti mijenjaju. Mislim da bi članovi odbora za regionalni razvoj trebali znati zašto se stvari mijenjaju. Ja ne želim to zanemariti, ali samo želim bolje razumjeti. Zatim, kao što je rekao izvjestitelj, mijenja se i tematska koncentracija. To je uistinu ključno pitanje. E, čuli smo prethodno objašnjenje komisije imamo dva regionalna elementa, jedno su sredstva, drugo je programiranje. A što se tiče tematske koncentracije koja se e, definira na nacionalnoj razini, postavlja se pitanje što to znači u političkom i zemljopisnom smislu. Mi se nadamo da će tu imati važnost teritorijalna dimenzija. Međutim, to je politički opasno budući da se može centralizirati iz tog razloga mislim da moramo tjesno surađivati s komisijom. Mislim da će to biti jedna e, osjetljiva rasprava i molim vas da pročitate opaske raznih e, institucija, e, raznih institucija i njihovog stajališta o dakle operativnih programa. Mislim da je to vrlo važno pitanje i moramo povesti vrlo ozbiljnu raspravu o sadržaju. Mislim da bismo trebali razgovarati o tematskoj koncentraciji od dvije, a ne tri skupine. Jedna će biti kohezijske zemlje, druga one koje nisu kohezijske zemlje. Ljudi moraju moći razumjeti o čemu se radi. Isto vrijedi i za e, urbanu dimenziju. mi smo primijetili da europska politika sve više ide u smjeru politike razvoja gradova. Dakle, i aktivnosti, održivih urbanih aktivnosti. E, mislim da u odboru ređi, ali i u odboru za proračune, trebamo imati jasnu poruku o tome što se točno događa. Kako to da imamo toliko promjena i koja je logika iza toga. Važno je da to možemo objasniti svojim biračima. Ako mi ne dobijemo objašnjenje, to bi moglo biti opasno. Mislim da se ne smijemo izložiti tom riziku. Hvala lijepa. Sada bih eh, riječ eh, dala gospodinu Gilenu, Vi ste one man show ovdje koji pokušavate objasniti promjene mi to činimo s tim promjenama. Dakle, mjesece smo i mjesece raspravljali o tome, ali ako nemamo odgovore do danas na ove izmjene, onda to više nije promjena, već je to opasnost koja nam prijeti. Izvolite, gospodin Gilito. Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam E, htio kazati, mi smo raspravljali o tim izmenama već neko vrijeme. Možda ne bih e, trebao biti ovaj one man show ako želim prenijeti poruku svim svojim javljanjima. Ja bih e, želio zahvaliti gospodinu Kocolinu na primjedbama i na otvorenoj raspravi sa komisijom vezano uz nacrt mišljenja. Imali smo zaista jedan niz plodnih razmjena mišljenja a isto tako i e, sva svjetlost koja se uči u rad. Kao čitav niz zastupnika sama uredba jeste kratka, puno kraća od prethodne, ona kombinira stari e, pristup, dakle i kohezijski fond i Europski fond za regionalni razvoj u jednu uredbu. To je dio procesa pojednostavljenja koje smo pokušali ustrojiti kroz ovaj prijedlog. A i to je ključ i središnica odgovora gospodinu Albrechtu da u samoj srži svih onih promjena koje komisije predlaže zapravo jest u suštini pojednostavljenje kao Mm, sadržaj i jasnoća samih uredbi, pojednostavljenje kad je riječ o državama članicama, regijama, te isto tako i regionalnim e, vlastima koje moraju provoditi ove programe kohezije, a isto tako i krajnji korisnici e, mogu e, profitirati od ovog pojednostavljenja kroz individualne projekte. I to je srž onoga što smo predložili u ovom čitavom paketu svih uredbi. Što se tiče ove uredbe, gospodin Kocalino je to istaknuo u svom uvodu. Htjeli smo eh, dati jednu jasniju i oštrije izraženu zapravo sadržaj o tome što to fondovi mogu u što mogu investirati, zašto smo to prezentirali i pristupili tako u ovom programskom periodu se nalazimo u situaciji kada imamo 11 e, tematskih cijelina, 40 investicijskih prioriteta koji svi imaju sami za sebe smisao, koji su zaista vrijedni za pojedine dijelove Europske unije i u pojedinim programima. Međutim, ako pokušamo se vratiti korak natrag i ako to želimo prodati kao jednu jednostavnu strukturu, to će biti jako teško. Dolazimo u situaciju gdje predlažemo pet ključnih e, kohezijskih politika i oko 20 specifičnih eh, ciljeva koji daju jedan kraći, jedan eh, pristup eh, samo sa glavnim naslovima koji daju veću fleksibilnost, prilagodljivost i isto tako izbjegavamo da se fondovi rezuckaju u smale segmente koje će u konačnici biti presitni, premali. Nekoliko riječi o tematskim koncentracijama jer to je zazvalo mm, i pobudilo svojevrstan interes. Često sam čuo riječ, kad je riječ o, svemu, jeste da bi to moglo dovesti do centralizacije i opasnosti centralizacije. Želim biti kristalno jasan, ne postoji nikakva namjera bilo što centralizirati, niti u ovom prijedlogu, niti općenito. A kad je riječ o tematskim koncentracijama, onda zasigurno možemo reći da sigurno to nije tako. Ono što smo predložili kad je riječ o tematskim koncentracijama jest upravo smisao veće fleksibilnosti u regijama. Evo jedan teoretski primjer koji mogu iznijeti. Pod sadašnjim pravilima, ako država članica koja ima dvije regije oko recimo istovjetnog eh, BND-a, te dvije regije će morati ispunjavati iste uvjete kad je riječ o tematskoj koncentraciji. Sadašnja limiti su zapravo regionalne naravi. Svaka regija u svom programu mora poštivati isti postotak. A ako imamo pristup na nacionalnoj razini, odjednom se javlja fleksibilnost u ove dvije regije. Da, s jedne strane morate ispunjavati uvjete tematske koncentracije na nacionalnoj razini, a što je zapravo načelo same e, koncentracija, to je fokusiranje Europske unije na same prioritete Europske unije i zbog toga imamo koncentraciju ovih tematskih cjelina s jedne strane ili pak zeleno i, i klimatske uvjete s druge strane. Na regionalnoj razini imamo fleksibilnost. ako netko kaže želimo ići u inovacijskom smjeru i onda druga regija može e, dakle koristiti manje sredstava u inovaciji, ali pak više sredstava kada je riječ e, o e, zastupnici koja je kažela Belimi može se usredotočiti na socijalna pitanja ili infrastrukturna pitanja, što znači imate fleksibilan sustav korištenja unutar nacionalne dimenzije koje u ovom trenutku ne postoji upravo zbog limitiranosti na regionalnu razinu. I upravo to je ideja koja se krije za svega u ovoj dakle, promjeni i iskoraku prema tematskoj koncentraciji. Još jedan završni element koji bih želio naglasiti. U članku šestom smo iznijeli jedan duži popis od onog koji smo do sada imali svih onih tipova akcije koje ne bi trebalo financirati po našem mišljenju iz ova dva fonda. Smisao svega je da se dobije viši stup stupanj koherentnosti i konzistentnosti kada je riječ o Europskoj uniji kao cjelini. Dakle, mi smo pristupili vrlo specifično kada je riječ e, o jednom političkom području, bilo da je to okoliš, bilo da je e, transport ili konkurentnost. Želimo imati konsistentan pristup kada je riječ o financiranju iz fondova i to je razmišljanje iza svega ovoga što smo naveli u članku 6. Kao i uvijek, komisija naravno da je spremna raspravu, e, nastaviti raspravu, te isto tako pokušati prezentirati i objasniti sve elemente prijedloga. Hvala vam lijepo. Gospodin Kocolino, želite li uzeti riječ? Izvolite kratko. I... Ne, mislim da, se, da moramo prionuti poslu i pokušati riješiti dva, tri pitanja koja će nam dati mogućnost da odgovorimo na pitanja koje su vezane uz ovu uredbu. To moramo učiniti a što se mene tiče, ja sam spreman i za e, bilateralne razgovore s kolegama kako bismo e, mogli odgovoriti na pitanja i na primjedbe koje su ovdje dane. Mislim da je potreban i, potrebna i određena simulacija ovog, ove tematske koncentracije možemo se suočiti s time i kada simuliramo, da vidimo što će se dogoditi kada bude donesena nova uredba, što to znači za regiju. Mislim da ćemo morati voditi više u meritumu raspravu, manje abstraktno, kako bi odgovorili na potrebe jedne e, pojednostavljenje uredbe i za one koji će na kraju morati upravljati e, time ali mora biti pojednostavljen i za e, krajnje korisnike kohezijske politike. Dakle, trebamo odmah prionuti poslu i iskoristiti e, raspoloživost komisije e, kako bismo formulirali određena pitanja i kako bismo riješili i naše međusobne prijepore. Hvala, vam lijepa. Ovo, su, ovo je bila razmjena gledišta vezano ovo ovaj izuzetno značajno izvište Jedno pitanje po točkom razno, da li imamo... Imate minutu. Imate minutu za... Da, samo jednu stvar. I to čisto praktične narave do sada. Ja sam mislio da e, punopravni članovi ovog odbora će dobiti paket e, na e, svoje mjesto i da ne moraju ih uzimati primjerka i koji su zaduženi za to kažu da nisu dobili e, naredbu da to čine i da stave na naša mjesta materijal. Evo, ja ću to primiti na znanje. Hvala vam lijepa. Ako nemamo ništa po točkom razno, onda vas podsjećam da je naš sljedeći sastanak 13. rujna Četvrtak u poru od 10 sati ujutro počet ćemo sa našim izvanrednim sastankom. Hvala lijepo. Zatvaram sastanak odbora za regionalni razvoj.